Hello Dobar dan svima, drago mi je što smo zajedno nakon ove pauze. Zapravo sada već imam osjećaj da nikada nismo ni imali stanku za eh, Božić i Novu godinu. Želim vam sretnu Novu godinu. Evo, malo kasno eh, vam želim sretnu Novu godinu jer smo eto već eh, došli do kraja siječnja i imamo jako puno posla. Dakle, mislim da možemo početi s radom. E, počet ćemo tako što ćemo usvojiti dnevni red. Imamo li neke prijedloge? Izvolite, gospodin Paten. Hvala, e, gospođo predsjedateljice, i sretna nova godina. Imam pitanje u odnosu na dnevni red. Nije mi jasno zašto u dnevnom redu nemamo e, uopće vremena u odnosu na e, raspravu, u odnosu na e, mišljenje, pismo s mišljenjem u odnosu na ugovor o povlačenju. Tu jasno piče da je odbor za zaposlenje i e, socijalna pitanja razmislio o ovome danas i ovdje vidim na dnevnom redu da imamo glasanje, ali ne vidim da uopće nema nikakvo vrijeme predviđeno za razmatranje ovog mišljenja i ovog pisma. Mi o ovome znamo već pet mjeseci. E, ta je odluka donesena prije pet e, mjeseci. Tu su dakle koordinatori donijeli odluku i pet mjeseci se već već održavaju sastanci e, izvan ovog odbora i tek prije e, dva dana dobili smo ovaj konačni nacrt i ja nisam imao nikakvog e, niti malo vremena da o tome razmislim, da išta kažem i ovaj odbor uopće o tome nije raspravljao. Vidim na dnevnom redu da smo jako puno govorili o globalnom e, fondu za prilagodbu. Ovaj treći put imali smo dvije sesije na to i e, o mnogim drugim stvarima, a mislim da je ovo možda malo važnije od toga. E, tako da bih vas zamolio da nađete malo vremena prije glasanja. Ne moramo glasati danas, možemo sutra ujutro, kako bismo malo raspravili o ovom vašem pismu s mišljenjem. Hvala lijepo. E, koordinatori, želite li nešto reći u vezi s ovim? Ne. U redu, dakle primamo na znanje e, vaše mišljenje, gospodine Patern. E, jasno mi je zašto tako razmišljate. E, što se tiče samog postupka, e, taj postupak je bio e, transparentan jer vi ste bili obavješteni o samom postupku. Možda bismo mogli, ako postoji interes za to, tome raspraviti danas podne, kada budemo održali naš sastanak koordinatora. Zar kažete da je da želite o tome razgovarati prije glasanja ili poslije. Gospođa Rafalska. Hvala, gospođo predsjedateljice. E, da, točno je e, da trebamo e, više raspraviti o ovom pitanju. Ako imamo nekakvu mogućnost da o tome razgovaramo, eventualno izmijenimo dnevni red, ja bih vam stvarno bila zahvalna da to prihvatite, da prihvatite ovaj prijedlog. Nažalost, možemo o tome razgovarati, ali samo nakon glasanja, a ne prije znam, žao mi je, to stvarno ne zvuči dobro, potpuno sam svjesna toga. Međutim, jednostavno nemamo e, kada e, raspravljati o ovome. Nemamo vremena za raspravu prije glasanja. E, htjela bih izraziti dobrodošlicu našim gostima, oprostite. So Dragi eh, kolege, evo eh, danas na MPL eh, sesiji želim izraziti dobrodošlicu dvojici ministara iz hrvatske vlade. Oni su ovdje u ime hrvatskog predsjedanja, gospodin Josipa Alda Aldrović koji je ministar rada i e, mirovinskog sustava i gospođa Vesna Bedeković koja je ministrica demografije, obitelji, mladosti i socijalnih politika. E, oni će ovdje e, objasniti kakav je program hrvatskog predsjedanja. Znamo da je pred vama puno izazova, Brexit, ali isto i dugoročni proračun Europske unije 2021 2027. Ali to nije sve. Vi ste naslijedili i nekoliko e, nedovršenih zakonodavnih dosijeja. Jedna, to je koordinacija sustava e, zdravstvene, socijalne sigurnosti, zdravstvene zaštite i e, vi ćete se time sigurno baviti tijekom vašeg predsjedanja zajedno s nama. Danas bismo htjeli više čuti od vas o prioritetima hrvatskog predsjedanja i vidim e, da se oni podudaraju s prioritetima EMPL odbora. Možemo odmah početi. E, dati ću riječ e, gospodinu ministru. Izvolite. Poštovana predsjedateljice odbora, gospođo Duriš Nikolsonova, poštovane zastupnice i zastupnici Europskog parlamenta iznimna mi je čast danas biti ovdje s vama kako bi zajedno s ministricom bedeković predstavio prioritete <clears throat> hrvatskog predsjedanja u okviru vijeća za zapošljavanje socijalnu politiku zdravstvo i pitanja potrošača. kao što znate ovo je naše prvo predsjedanje te smo posebno uzbuđeni i ponosni što ćemo u tih šest mjeseci biti u prilici zalagati se za ono što naši građani očekuju a to je stvaranje i kvaliteta radnih mjesta osiguranje dostojnih plaća i istih mogućnosti za sve građane u svim dijelovima europe. hrvatskoj kao najmlađoj članici prilika je to da steknemo nova dragocjena iskustva te da se još čvršće povežemo sa svojom europskom obitelji prije nego što vam predstavim naše prioritete iskoristio bih priliku da zahvalim rumunjskom i finskom predsjedništvu na njihovom trudu i doprinosu. program hrvatskog predsjedanja temelji se na zajedničkim europskim vrijednostima uzajamnim interesima te uvažavanju drugačijih perspektiva. u središtu je dobrobit naših građana njihove potrebe <clears throat> sigurnost i kvaliteta života. upravo zato tijekom predsjedanja nastojat ćemo postići napredak u onim temama koje posebno su bliske građanima i značajno utječu na kvalitetu uvjeta njihovog rada i života. Republika Hrvatska ima četiri glavna prioriteta. Želimo Europu koja povezuje, želimo Europu koja štiti, koja je utjecajna i koja se razvija. Hrvatski epsko prioriteti razvojni su prioriteti jer bez veće ulazne konvergencije te ujednačenog održivog i uključivog rasta nećemo uspjeti održati model socijalne države za sljedeće generacije zato smo uvjereni da je daljnja provedba europskog stupa socijalnih prava i njegovih načela izvrstan temelj za naše buduće strukturirane napore u području zapošljavanja i socijalne politike te će se hrvatsko predsjedništvo zalagati za široku primjenu načela stupa u ovom institucionalnom ciklusu uz uvjereni smo veliku podršku europske unije. kao najmlađa članica želimo posebno naglasiti upravo dimenziju socijalne kohezije kao ključni faktor jačanja europske unije i jačanja europskog identiteta naših građana blagostanje unije nije još ravnomjerno nije se još ravnomjerno prelilo svima te je naš zadatak naći odgovore kako to osigurati a posebno kako se pobrinuti za naše ranjivije skupine njima trebamo posvetiti posebnu pažnju kako bi im omogućili bolju perspektivu jaču integraciju u društvo i pristup tržištu rada tržišta rada europske unije suočavaju se s nedostatkom kvalificirane radne snage. rješavanje ovog izazova preduvjet je za jačanje globalne konkurentnosti naše radne snage i europskog gospodarstva. stoga je naš prvi prioritet razvoj vještina za konkurentnost i zapošljivost uzimajući u obzir potrebe tržišta rada i svijeta rada. twenty stoljeća. jačanje digitalnih vještina ključno je za globalnu konkurentnost eu gospodarstva koje mora držati korak s tehnološkim razvojem drugih jakih gospodarstava u svijetu. radna snaga s odgovarajućim vještinama pokretač je razvoja. digitalne vještine kritičko mišljenje i rješavanje problema sve su češći zahtjevi poslodavaca za radnom snagom s ovim kompetencijama. zato smatramo važnim potaknuti raspravu o usklađivanju vještina s potrebama tržišta rada o modelima cjeloživotnog obrazovanja za zaposlene i nezaposlene. <clears throat> za uspješnost novih modela cjeloživotnog obrazovanja ključno je razviti održive načine financiranja jer proces digitalizacije i stjecanja novih kompetencija zahtijevat će konstantno ažuriranje vještina. Kako bismo dodatno naglasili važnost ove problematike, predložit ćemo i zaključke vijeća na temu vještina uz zaključke radi rasprave o temi vještina organizirat ćemo konferenciju na ministarskoj razini 12. i 13. svibnja u Dubrovniku. Važnu ulogu u razvoju te infrastrukture vidimo u budućim sredstvima ISF plusa od kojeg imamo velika očekivanja. Upravo je zato važno što skoriji dovršetak dogovora oko višegodišnjeg financijskog okvira. Premda Europa ima najviše svjetske standarde dobrobiti na radu, uvijek postoji prostor za dodatni iskorak. Naš drugi prioritet, dobrobit na radu, e, e, naš drugi prioritet je dobrobit na radu kako bismo se pozabavili promjenama u svijetu rada uslijed tehnološkog napretka i novih oblika rada. Želimo razumjeti različite aspekte inovativnih oblika rada kroz dijalog sa socijalnim partnerima i drugim dionicima na tržištu rada pronalaženje rješenja za trenutne i novonastale izazove modernog društva životno je pitanje za sve države članice. cilj je očuvati i kreirati kvalitetna radna mjesta i brinuti o daljnjem unapređenju zaštite zaposlenih uz istovremeno povećanje ravnoteže između radnog i privatnog života poseban naglasak na ovu temu stavit ćemo zaključcima vijeća koje planiramo raspravljati na početku našeg predsjedništva. želimo istaknuti da se hrvatsko predsjedništvo zalaže za dijalog sa socijalnim partnerima o svim ključnim temama uključujući budućnost unije njeno gospodarstvo i posebice njezinu socijalnu dimenziju. te teme imaju poseban <clears throat> značaj za sve i važno je čuti sva mišljenja ako želimo graditi bolju europu i zajedničku budućnost naše politike trebaju biti rezultat dijaloga dogovora i pridržavanja pravila. ostvarenje naših zajedničkih ciljeva u duhu prijateljstva kompromisa i suradnje omogućit će da europa nastavi svoj razvoj i da ostane kako naš slogan kaže snažna u svijetu punom izazova. hvala vam na vašoj pažnji. sada prepuštam riječ ministrici bedeković koja će vam kao ministrica za demografiju, obitelj, mlade i socijalnu politiku predstaviti svoje prioritete. Hvala vam. Madam Minister, please. Gospođo ministrice, izvolite. Hvala vam lijepa, uvažena predsjednice Odbora za prava zapošljavanja i socijalna pitanja, gospođo Duriš Nikolsonova, poštovani koordinatori parlamentarnih klubova, uvažene zastupnice i zastupnici. E, meni kako čini osobitu čast i osobito zadovoljstvo e, predstaviti vam danas uz mog kolegu ministra rada i mirovinskog sustava gospodina Aladrovića Eh, kao predstavnica hrvatskog predsjedanja Vijećem Europske unije. Kao što znadete, Hrvatska je nakon šest i pol godina svoga članstva kao najmlađa članica Europske unije preuzela predsjedanje Vijećem Europske unije i to dakako za nas predstavlja izuzetnu čast. I stoga evo u vremenu koje nam je danas na raspolaganju ja ću vam predstaviti ključne elemente i neke od ključnih aktivnosti hrvatskog predsjedanja Vijećem Europske unije u području socijalne politike. E, za vrijeme predsjedanja posvetit ćemo se onim područjima u kojima Unija strateški i značajno stvara dodanu vrijednost istodobno gradeći osjećaj uvažavanja osjećaj jednakosti i naravno zajedničkih vrijednosti hrvatsko predsjedanje toga smo svi svjesni dolazi u e, velikim u vremenima velikih promjena za europsku uniju na početku novog institucijskog i zakonodavnog ciklusa a slijedom formiranja novog sastava europskih institucija jednako kao i izazova koje nosi proces povlačenja ujedinjene kraljevine iz europske unije vodeći se našim prioritetima, a u skladu sa smjernicama novog strateškog programa Europske unije od 2019. do 2020. godine, a naslanjajući se na program TRIA, Hrvatska je pripremila šestomjesečni program svojega predsjedanja koji počiva na četiri strateška stupa o kojima je e, prije mene uvodno e, govorio moj kolega Aladrović. E, tijekom prvih šest mjeseci ove godine prije svega predano ćemo raditi na izgradnji jače europe stoga je i slogan našeg predsjedanja snažna europa u svijetu punom izazova i zajedno s kolegom Aladrovićem u ovom razdoblju predsjedam Vijećem EPSCO-a, a usmjereni smo na teme koje smatramo podjednako važnima za sve države članice Europske unije. Kada je riječ o socijalnoj politici, u području socijalne politike usmjereni smo na dva ključna prioriteta. Prvi demografske izazove i budućnost socijalne politike i drugi važan prioritet ravnopravnost spolova i osnaživanje žena na tržištu rada. Poštovane zastupnice i zastupnici, kada je riječ o demografskim izazovima i o budućnosti socijalne politike, što je naš prvi prioritet, imam vas potrebu podsjetiti da se više od polovice država članica e, Europske unije suočava sa različitim demografskim izazovima a rješavanje izazova u ovom području e, naglašeno je i u novom strateškom programu Europske unije do 2024. godine i stoga ćemo potaknuti raspravu o demografskim e, izazovima a jednako tako raspravljat ćemo i o politikama e, kojima je moguće unaprijediti e, potporu obiteljima i osigurati ravnotežu poslovnog i privatnog života. E, naravno svjesni da su te politike uglavnom u nadležnosti država članica upravo stoga želimo ispitati u kojoj mjeri i gdje europska unija može učiniti više i jednako tako potaknuti ćemo raspravu o razvojnim politikama koje su vezane za osiguravanje kvalitetnih i ravnomjerno dostupnih socijalnih usluga, a svakako ćemo osobitu pozornost posvetiti suzbijanju siromaštva i socijalne isključenosti kad su u pitanju najranjivije skupine, a ponajprije djeca i osobe s invaliditetom. Drugi prioritet našeg predsjedanja e, odnosi se na ravnopravnost spolova i osnaživanje žena na tržištu rada a naravno uključivanje žena u tržište rada jedan je od ključnih preduvjeta za ravnopravnu ekonomsku neovisnost žena i muškaraca a u konačnici to svakako omogućuje i održiv gospodarski rast. i stoga nam je u okviru ovog prioriteta važan cilj doprinijeti povećanju sudjelovanja žena na tržištu rada jednako tako naglasak ćemo staviti i na one aktivnosti kojima je cilj istražiti povezanost radne neaktivnosti žena i prepreka s kojima se žene suočavaju kod mogućeg ulaska odnosno vraćanja ili pak odustajanja od e, tržišta rada i pritom ćemo posebice ispitati povezanost problema starenja stanovništva i dugotrajne skrbi o ovisnim članovima obitelji sa stopom neaktivnosti žena u e, Europskoj uniji. E, svakako ćemo analizirati sve navedene prepreke i predložiti moguća rješenja. U okviru predsjedanja također ćemo predložiti i zaključke vijeća o utjecaju dugotrajne skrbi na usklađivanje poslovnog i privatnog života kao i zaključke vijeća na temu demografije. Naravno da ćemo naše prioritete zagovarati kroz čitav niz događanja, tako već e, krajem mjeseca siječnja održati ćemo konferenciju visoke razine s temom sudjelovanja žena na tržištu rada društvena dobit, a cilj ove konferencije je smanjiti jaz u nezaposlenosti između žena i muškaraca poticanjem e, čimbenika za ravnopravno sudjelovanje žena na tržištu rada. E, kada je riječ o prioritetu koji je vezan za demografske izazove. U tom ćemo području ministarsku konferenciju s temom demografski izazovi i prilike za razvoj i napredak Europske unije održati 6. i 7. travnja ove godine a cilj nam je prije svega potaknuti jednu široku raspravu o trenutnim demografskim izazovima na razini svih zemalja članica Europske unije i naravno razmijeniti iskustva, a onda i predložiti neka moguća e, rješenja. Na konferenciji e, koja će tematski biti vezana za ocjenu invaliditeta i financiranje reprezentativnih udruga osoba s invaliditetom koja će se održati od 8. do 10. svibnja ove godine. Raspravljati ćemo o primjeni Konvencije Ujedinjenih naroda o pravima osoba s invaliditetom i o e, svim drugim pitanjima koja su relevantna za ovo područje a jedna od bitnih konferencija svakako će biti i ona čija će tema biti integrirani pristup u zaštitu djece u riziku koju ćemo održati od 8. do 10. lipnja e, ove godine, a cilj ove konferencije je raspraviti izazove i razmijeniti primjere dobre prakse e, kada je riječ o temi E, zaštiti djece u riziku. Jednako tako u okviru neformalnog sastanka EPSKO vijeća 27. i 28. travnja uključit ćemo aktualne teme iz područja zapošljavanja i e, socijalne politike. Uvažene zastupnice i zastupnici, ovo su bile neke osnovne informacije o aktivnostima hrvatskog predsjedanja u području socijalne politike. Naravno, imam potrebu ovdje naglasiti da e, u svijetu ubrzanih promjena u svijetu 21. stoljeća svjesni izazova modernog i suvremenog društva E, za vrijeme predsjedanja djelovat ćemo kao neutralan i kao pošten posrednik i svakako uložiti maksimalne napore u našem radu s ciljem boljitka svih građana Europske unije i pritom sam uvjerena kako ćemo imati uspješnu zajedničku suradnju u svim našim predstojećim zadaćama. Zahvaljujem vam na pozornosti i svakako sam otvorena za sva vaša pitanja. Hvala vam lijepa. Thank you very much. Hvala lijepo našim gostima na ovim kratkim prezentacijama prioriteta hrvatskog predsjedanja. Evo sada krećemo e, s prvim pitanjima, prvo koordinatori i nakon toga e, ćemo čuti odgovore, a onda druga e, runda pitanja s odgovorima, tu će biti pak članovi odbora. Dakle, gospodin Ratke, izvolite. Hvala gospođo predsjediteljice i e, hvala e, gospođi gospod, ministrici, gospodinu ministru e, na dolasku i na prezentaciji. Evo, vi ste sada, vi sada predsjedate Vijećem Europske unije. Evo čekam da svatko pronađe kanal na kojem me može čuti. Eh, dakle, vi ćete sada predsjedati vijećem Evropske unije u jednom vrlo teškom trenutku. Neki dosjeji koje ste spomenuli i još uvijek nisu riješeni ni dovršeni. Eh, naravno, zahvalan sam vam što eh, ste govorili o ESF e e plus i eh, volio bih nešto čuti o višegodišnjem financijskom okviru i e, s onim pregovorima. Kaže se eh, da je ESF u fondu za pravednu tranziciju. to mi je drago. Međutim, zajmovi koji će prelaziti iz jednog fonda u drugi a koji su namijenjeni u određene svrhe trebaju e, stići na odredište. Pa se pitam E, kako vi gledate e, na evoluciju ovog Europskog socijalnog fonda. Imate naravno i ulogu e, socijalnih partnera, vi ste to spomenuli i zahvalan sam vam na tome. Svakako treba uspostaviti ova socijalna partnerstva i u nekim državama članicama tu još ima puno posla, puno toga treba učiniti. to je doista problematično što se tiče e, plaća, kakvo je e, stajalište u odnosu na recimo evropske ministre? Tijekom njemačkog e, predsjedanja mi ćemo biti vrlo strogi s tim u vezi. Dakle, zahvaljujući predsjednici van der Leyen, ovo je jedan od prioriteta Europske komisije. Pa e, vas pitam, hoćete li i vi istaknuti potrebu za dijalogom među socijalnim e, partnerima ili e, pitanje nezaposlenosti mladih? Imali smo raspravu o jamstvu za mlade. Ja sam otvoren. Međutim, moramo znati što ćemo činiti. E, na što je sa tim fondovima e, iz prošlosti, u kolikoj mjeri su oni bili učinkoviti, e, kako vi gledate na to kako, se, kako su iskorišteni ti fondovi, recimo fondovi koje je dobila Hrvatska. Gospođa Jungerius. Hvala lijepa što ste mi dali riječ i hvala ministrima na programu. E, da, e, vi ste e, stvarno nova članica Europske unije i čestitam vam što ste preuzeli ovu tešku ulogu, zadaću da predsjedate Europskom unijom. Prvo pitanje. Znate li u kojem trenutku ćete dobiti jasan mandat u odnosu na višegodišnji financijski okvir. Jer to je za nas važno, to je važno za cijelu Europsku uniju, ali i za fondove e, za koje smo mi nadležni. I u vijeću često imamo osjećaj e, da se ne drži toliko do suodlučivanja, do tog postupka suodlučivanja, a nama je do toga jako stalo. Drugo pitanje, a opet se tiče fondova. Drago mi je što ste spomenuli primjenu i provedbu stupa za socijalna prava. Međutim, provedba ovog e, stupa za socijalna prava e, da bi se to provelo trebaju sredstva. Treba nam novac. Pa se pitam kako ćete uvjeriti druge države članice da doista trebaju e, dati novac i za to, ne samo za tranziciju prema zelenom planu. Dakle, i za socijalne programe. I zadnje pitanje, a to je ovo jamstvo za djecu. Hrvatska povjerenica je e, o tome pozitivno, dala pozitivno mišljenje. Ukoliko e, želite da uspije ovo jamstvo za djecu, onda nam i za to trebaju jasna sredstva i to na samom početku višegodišnjeg financijskog okvira ja znam da sam postavila puno pitanja vezana za novac, ali znate, novac je važan čimbenik. Hvala gospodin Pislaru. Hvala gospođo predsjedateljice i hvala eh, ministrima kojim čestitam na ovom programu. Spomenuli ste puno važnih pitanja i u ime eh, Renewa vam želim puno eh, sreće E, e, u radu na ovim e, dosjejima i želim da u njima napredujete. Dvije stvari koje ste spomenuli. Govorili ste o više mobilnosti i kruženju mozgova i to u svim dijelovima Europske unije. Međutim, e, što ćete učiniti kada e, dođe zbog e, zastoja, zbog previše administracije? Ne možemo ispuniti sve ciljeve u odnosu na uredbe 90, iz 97. i 83. E, i e, mislim da je zapravo digitalizacija stvarno rješenje za veliki broj ovih pitanja. To je ono što je stvarno potrebno. Zakonodavstvo treba biti e, centrirano na građane. Pa vas pitam kakvo je vaše mišljenje u odnosu na to i što vi mislite u odnosu na pregovore u odnosu na 883 E, i pitanje u odnosu na plan e, prema socijalnoj Europi. E, to je prezentirala komisija. Vi ste rekli da ćete se baviti provedbom Europskog stupa socijalnih prava i da ćete se baviti borbom protiv zapostavljanja najranjivijih skupina djece ili Roma. Kako ćete kako ćete rješavati pitanje kuća e, za građane. E, to je važno pitanje u odnosu e, na isključivanje. Dakle, što ćete reći u odnosu na to, na stanovanje i rješavanje stambenih pitanja? Hoćete li to uključiti u vaš plan? Hvala lijepo. Gospođa Langenzipen. Hvala lijepo. Evo, počet ću dragi ministri, tako što mi je bilo doista drago čuti e, program e, vašeg e, predsjedanja. Drago mi je što ćete se baviti borbom protiv socijalnog isključenja, borbom protiv siromaštva. Drago mi je što ćete staviti e, naglasak upravo na iskorjenjenje e, siromaštva i socijalnog isključenja u odnosu na osobe s invaliditetom ili e, djece i e, naravno spomenuli ste i EU e e, konvenciju, Evro, Ujedinjenih naroda u odnosu na osobe sa invaliditetom e, i Rome. E, nadalje, pitanje beskućnika. Činjenica je da je jako mnogo pitanja Europskoj uniji, jako mnogo ljudi Europske unije na ulicama i time nemaju najosnovnija ljudska prava i dignitet. Prošli tjedan smo na plenarnoj o tome razgovarali i ja sam upravo e, pozvala da Europska e, komisija predstavi jednu strategiju u odnosu na borbu protiv e, pojave beskućnika na ulicama Europske unije. Nadam se da možemo računati na vas, na vašu pomoć i da ćete i vi u vijeću pokrenuti to važno pitanje. Gospođa Žame. Da, gospođa predsjedateljice, e, gospođa ministrice, gospodine ministre. E, čula sam da ste govorili o e, jednakosti među spolovima, o tome, o padu demografije i o uvjetima rada za jedne i druge. Govorili ste i o kvaliteti za poslova koji postoje i govorili ste i o e, e, nekim drugim problemima, mislim da bismo trebali govoriti o blokiranju e, socijalnih prava u Europi i mirovinskih prava. Finsko predsjedanje se time bavilo, ali to traje već previše dugo. Možda biste nam trebali reći E, što vi mislite o mehanizmu donošenja odluka u Europskoj uniji? Kako bismo promovirali Europu koja će više biti usredotočenu na suverenitetu e, država? E, vi ste govorili o tome da postoje razlike među državama članicama i govorili ste o nadležnosti država članica. Što vi mislite o europskoj politici mjera štednje koja utječe na našu socijalnu socijalnu politiku. E, što mislite o uključivanju migranata na tržište rada e, na uštrb naših e, građana? Što mislite o europskoj politici gdje se stvarno sve manje poštuju prava radnika i dignitet radnika? što mislite o socijalnim pitanjima u odnosu na upućene radnike. E, mnogo puta sam to ponovila, ali evo ponavljam to ponovo. E, gospođo ministrice, e, gospodine ministru, dragi kolege, hoćemo li konačno staviti gospodarstvo u službu e, ljudi, a ne obrnuto? E, I kada će konačno Europska unija biti na usluzi građana, a ne obrnuto? Gospođo Rafalska, izvolite. E, hvala e, što ste mi dali riječ, e, gospođo ministrice, gospodine ministru, hvala na vašim izlaganjima. Govorili ste o izazovima, o vrlo važnim izazovima i čuli smo vaše prioritete. Vi ste ih vrlo jasno objasnili. Međutim, nemamo e, dovoljno vremena da ispunimo sve ove ciljeve. Mi smo e, već došli do kraja prvog mjeseca vašeg predsjedanja. Nakon toga e, slijedi njemačko predsjedanje. Istina je da kako bismo sve ovo proveli, nemamo puno vremena. Sada smo na početku višegodišnjeg financijskog okvira i još uvijek nekako imamo utisak da njemačko, da hrvatsko predsjedanje, njemačko predsjedanje e, koji kažu e, da će e, se stvarno početi baviti ovom raspravom, ali ja se pitam kada ćete početi konkretno djelovati, kada će to biti moguće? Činjenica je da hrvatsko predsjedanje ima jako, je vrlo ambiciozno. Međutim, neke ciljeve moramo ispuniti. Demokratski problemi, e, potrebna nam jedna dugoročna perspektiva. Kako možemo E, jamčiti takvu jednu dugoročnu perspektivu. Koordinatori su govorili o problemima koji se stalno ponavljaju, minimalna e, plaća u Europi, jamstvo za djecu. Budući e, da ste održali savjetovanja, možete li nam reći o čemu ste se savjetovali? Postoji li nekakav službeni dokument koji svjedoči o tome? Evo, ovdje e, e, mislim na koordinaciju rada u odnosu na sustave socijalne skrbe. Želite li ubrzati e, pregovore u odnosu na ovaj važan dosje? I što će se dogoditi ukoliko ne budemo postigli puno toga u odnosu na ovaj dosje. Tijekom vašeg predsjedanja e, doći će do zamora i e, cijeli će se ovaj elan izgubiti. E, govorimo o tome da žene vrlo često nisu do u dovoljnoj mjeri prisutne na tržištu rada ili o nezaposlenosti žena. U svakoj državi članici uvjeti su različiti u nekim državama članicama neke ne postoji dovoljna svijest o tome što je sa e, socijalnim e, davanjima. Imate li u vezi s tim neke prioritete? Vi ste ih spomenuli nekoliko, ali koji je vaš najveći prioritet? Hvala. Gospodin Vil, Vilumsen, hvala. Hvala što ste e, ovdje na ovom odboru i želimo sve najbolje u odnosu na vaše predsjedanje. Rekli ste e, da e, ćete se e, držati stupa europskih socijalnih prava. Nadalje, spomenuli ste probleme u odnosu na tržište rada. govori se o niskim plaćama, veliki broj Evropljana e, su zaposleni, ali njihovi poslovi nisu dobro plaćeni, e, nisu to sigurni poslovi, nekad govorimo i o fiktivnim zaposlenjima. Ja doista imam osjećaj da trebate raditi na tome da e, ti e, radnici trebaju imati e, zajedničke kolektivne ugovore. E, što ćete vi učiniti u odnosu na tržište rada, na ove izazove? Evo, nakon ovog, ove prve rudne, runde pitanja, hoćete li početi s odgovorima? Tko će početi? Izvolite, gospodine ministre. Poštovane zastupnice, poštovani zastupnici, zahvaljujem se na ovoj prvoj rundi pitanja pa ću iz domene ministarstva rada i mirovinskog sustava i dijela EPSKO vijeća koji vodimo pokušati odgovoriti na dio pitanja naravno a drugi dio će preuzeti kolegica bedeković. E, ja sam pokušao sintetizirati na neki način sve ovo što je upućeno od pitanja pa ću tako pokušati dati i odgovore. što se tiče višegodišnjeg financijskog okvira mislim da smo svi svjesni da je temeljem zaključaka europskog vijeća od. 12. prosinca. 2019. E, predsjednik e, charles michel zapravo preuzeo daljnji proces pregovora oko vfo a. E, ono što mi kao sadašnje predsjedništvo želimo istaknuti dakle da je to jedna uobičajena praksa kada nema dogovora na tehničkoj razini. svjesni smo važnosti višegodišnjeg financijskog okvira svjesni smo važnosti za sve države članice i što on e, za sobom sve nosi i povlači ali e, zapravo ovdje u ovom trenutku više od ovoga E, ne možemo reći. Naravno da ćemo se mi kao predsjedništvo truditi da kompromisi po svim pitanjima pa i po ovom pitanju budu nađeni, ali u ovom trenutku mislim da što se tiče VFO-a i sektorskog e, pregovaranja zapravo imamo jednu situaciju u kojoj u ovom trenutku moramo na neki način čekati što će se E, dogoditi. E, ono što je vezano za višegodišnji financijski okvir, kada govorimo o ISF plusu, e, a jedno od pitanja se odnosilo i na to, naravno tu očekujemo, dakle vode se nekakvi razgovori, dogovori oko toga kako bi ISF plus trebao izgledati. Naravno bez financijskih okvira s obzirom da VFO kao takav nije, nije prihvaćen te se nadamo da će oni rezultati koje će ISF e Plus u sljedećem e, financijskom razdoblju postići biti na razini rezultata koje je postigao i do sada ISF. E, Iz hrvatske perspektive on je naravno povećao, jer je to bilo jedno od pitanja, on je naravno povećao socijalnu inkluziju, socijalno povezivanje, naravno podiže standarde obrazovanja i e, ono što je najbitnije e, zapravo ima pozitivne učinke u konvergenciji država članica. E, što se tiče minimalne plaće, vidjeli smo dakle da <clears throat> je Europska komisija 14. siječnja izdala prvi e, draft dokumenta o socijalnim e, pregovorima oko minimalne plaće. Dakle, mi smo svjesni važnosti tog pitanja, svjesni smo koliko je kolika je važnost kao socijalni mehanizam minimalna plaća. Isto tako svjesni smo da 22 od 28 država u EU trenutno ima na neki način definirano zakonskom regulativom minimalnu plaću. Ono što ćemo mi činiti ukoliko taj fajl bude do kraja našeg predsjedništva formiran kao fajl za raspravu na EPSKO vijeću, dakle daćemo sve od sebe da se na neki način definira ono što bude naravno pregovarano sa državama članicama. Mislim da što se tiče minimalne plaće kao takve, u ovom trenutku nemamo dovoljno informacija, konkretnih informacija da možemo razgovarati o, o tome kako bi e, eventualan sustav koji Europska komisija će predložiti e, kako bi izgledao, međutim svjesni smo s druge strane zahtjevnosti e, ove teme i e, bitnog kompromisa između svih bilo je još pitanje dakle što se tiče e, implementacije stupa socijalnih prava dakle e, europski stup socijalnih prava na neki način politički e, regulira sva ona politički daje smjernice o tome na koji način treba, na koji način treba pristupati socijalnim pravima u cjelini s obzirom da je on usvojen. 2017. thousand od strane svih e, država članica e, i šefova država uz proklamaciju e, dvadeset načela mi smatramo da, je potrebno na neki način implementirati europski stup socijalnih prava u sve ono što se čini i tu ćemo zaista biti neutralni posrednik koji će na zadovoljstvo mi se nadamo svih država članica to i činiti. E, oko e, ono što je vezano za uredbu 883, dakle uredbu, odnosno izmjenu uredbe o koordinaciji sustava socijalne sigurnosti, E, već tijekom finskog predsjedanja smo bili e, vrlo dobro upoznati o tome što ova uredba znači za građane e, Europske unije. Svjesni smo i jedne situacije, dakle i situacije u kojoj se trenutno ovaj fajl nalazi, svjesni smo zahtjevnosti ovog fajla i nadamo se da ćemo u dogovoru i sa Eh, Europskom komisijom i sa Europskim parlamentom i, u razgovorima sa državama članica, eh, članicama naći određen stupanj kompromisa jer da bi se ovaj fajl mogao usvojiti potreban je kompromis eh, svih strana. Ono što ćemo mi raditi tijekom našeg predsjedništva pokušati ishoditi kompromis po ovom pitanju koji je iznimno bitan dakle da bi ovaj fajl kao takav mogao, mogao biti usvojen. E, naravno, on je iznimno bitan jer definira e, pravila i, i mobilnost, mjerodavna prava, ali isto tako i davanja za vrijeme nezaposlenosti radnika u Europi i s te strane ga smatramo iznimno, e, iznimno bitnim. Što se tiče socijalnog pregovaranja E, odnosno socijalnog dijaloga. E, naravno da se zalažemo za socijalni dijalog i naravno da se zalažemo za jačanje socijalnog dijaloga u cijeloj Europi. E, ono što mogu najaviti je i tripartitni socijalni summit 25.3. koji će se održati. Dakle, i tu ćemo pokrenuti određene teme i određena pitanja koje se odnose i na kolektivno pregovaranje i na tripartitni socijalni dijalog kao takav. E, ono što ćemo činiti je poticati jačanje socijalnog dijaloga, smatramo da je on bitan, e, smatramo da se najbolje odluke mogu donositi u sustavu kolektivnog pregovaranja i naravno da ćemo kroz e, sve one prioritete, kroz sve fajlove u kojima ćemo raditi i socijalni dijalog i stavljati na, naglasak na socijalni dijalog u cijelosti. E, što se tiče ovog prvog dijela i što se tiče sustava rada mislim da su odgovori iscrpljeni sad mogu prepustiti riječ kolegici bedeković sa drugim dijelom odgovora hvala vam Izvolite, gospođo ministrice. Pa evo ja ću pokušati e, na sličan način kao i kolega e, grupirati slične E, dakle odgovore u nekoliko različitih tema. E, prije svega sva ona pitanja koja su obuhvaćala područje budućnosti e, socijalne politike i socijalne Europe. Prije svega imam potrebu naglasiti da u kontekstu strateškog promišljanja budućnosti politika socijalne zaštite držimo da je prije svega ključna pravovremena i učinkovita i svakako odgovarajuća prilagodba brzim promjenama s kojima se sve zemlje e, članice Europske unije suočavaju u Eh, globaliziranom i globalnom svijetu u, kome živimo. Naravno sve to kako bi se čim uspješnije suočavali s postojećim eh, izazovima i u tom smislu onda i politike Europske unije prije svega trebaju kontinuitet, a onda trebaju napredak. To su dvije eh, ključne stvari. Naravno, ako želimo održivost, moramo svakako raditi na strateški i na sustavan način i pritom je naravno od izuzetne važnosti puna posvećenost svih ključnih dionika na, na razini Europske unije uz naravno unapređenje svih onih postojećih alata koje imamo. Naravno da u tom kontekstu moramo osigurati daljnju sinergiju socijalnih i ekonomskih politika e, i naravno da tu u svakom slučaju e, moramo u prvi plan staviti e, načela stupa socijalnih prava. Što se tiče politike zapošljavanja i socijalne zaštite u ovom kontekstu dodatni jedan važan čimbenik kada je riječ o ovom pitanju je svakako uvažavanje nacionalnih specifičnosti i nadležnosti država e, članica i u tom smislu doista sa zanimanjem e, pratimo i naravno za vrijeme predsjedanja ćemo sa zanimanjem pratiti već pokrenute i najavljene inicijative nove Europske komisije koje su vezane uz budućnost e, socijalne Europe i komunikaciji o, komunikaciju o izgradnji jače socijalne Europe za pravednu e, tranziciju, jednako tako novu strategiju za ravnopravnost spolova i svakako e, mjere transparentnosti plaća što smatram bitnim. Dosta važna e, poveznica za europski stup socijalnih prava je svakako i akcijski plan za e, njegovu primjenu odnosno za primjenu europskog stupa socijalnih prava i tu ćemo se svakako zalagati za dosljednu primjenu E, svih načela europskog stupa socijalnih prava jer smatramo da je provedba načela ovog dokumenta važna u kontekstu upravo budućnosti socijalne Europe jer smatramo da je Europa danas jedno jedinstveno mjesto gdje su prosperitet, pravednost i održiva budućnost podjednako važni ciljevi, a znademo da smo suočeni svakodnevno sa ubrzanim promjenama koje donose nove mogućnosti, a jednako tako donose i nove izazove. I upravo e, u kontekstu jedne široke rasprave i pripreme akcijskog plana za provedbu stupa e, sa velikom pozornosti ćemo proučiti sve prijedloge i sve inicijative e, komisije i naravno sukladno našim nadležnostima kao neutralni i nepristrani i pošten posrednik između država članica usmjeravati ćemo napore Europske unije u cilju daljnjeg razvoja e, socijalne Europe. E, što se tiče E, jedno od pitanja vaših e, bilo je vezano za e, siromaštvo i socijalnu isključenost. Zahvaljujem na, tom pitanju. Ovo je doista jedno izuzetno važno pitanje prvenstveno zbog e, činjenice da usprkos pozitivnom e, napretku Europske unije rizik od siromaštva ili od socijalne isključenosti i nadalje je e, veliki izazov na razini cijele Europske unije i na razini svih zemalja članica, a osobito kada su u pitanju djeca, mladi, osobe s invaliditetom, pripadnici nacionalnih manjina i jednako tako migranti. I o, upravo ove skupine susreću se e, s brojnim e, pitanjima, prije svega onima koji se, koja se tiču pristupa obrazovanju, pristupa socijalnim uslugama, pristupa e, za zapošljavanju a naravno i sve veći dohodak radnog, radno sposobnog stanovništva doveo je do uravnoteženja raspodjele dohotka i pada relativnog dohotka starijih ljudi koji su bili relativno dobro zaštićeni e, tijekom prethodne e, krize i upravo socijalna ulaganja kao i adekvatnost i održivost sustava socijalne zaštite i socijalne uključenosti i nadalje trebaju i moraju ostati vodeći principi u oblikovanju politika u svim relevantnim e, e, područjima i naravno da bi upravo u tom e, kontekstu smatramo da bi europski stup socijalnih prava trebao biti kompas koji će nas usmjeravati prema daljnjim e, e, naporima, a naravno pristup koji podrazumijeva aktivno uključivanje i nadalje ostaje važan okvir za adresiranje budućih izazova tržišta rada poput multidimenzionalnog prirode siromaštva, socijalne isključenosti i socijalne e, nejednakosti jednako tako zahvaljujem na pitanju koje je vezano za e, socijalno e, stanovanje i problem e, beskućnika prvenstveno za, zbog činjenice što je, što je stambena situacija, a ona uključuje i pitanje beskućnika i beskućništva veliki izazov koji stoji pred mnogim E, državama članicama i svakako smatramo da ovo pitanje treba rješavati kroz jedan integrativan i održiv pristup e, spajajući prevenciju i potporu na razini Europske unije i doista je od velike važnosti unapređenje sustava prikupljanja a onda i praćenja e, podataka i svakako uključivanje širokog kruga javnih i privatnih dionika u borbu protiv beskućništva i u borbu protiv isključenosti e, koje su povezane sa stanovanjem i to su pitanja od suštinske važnosti. Naravno, svakako osiguravanje dovoljnog financiranja i razmjena najboljih praksi i međusobno učenje i razmjena e, praksi, razmjena iskustava dodatni su svakako pozitivni čimbenici e, promjena za koje želimo e, da idu u pozitivnom smjeru i za koje iskazujemo namjeru i zalagati ćemo se da promjene u ovom području idu u pozitivnom smjeru. Jednako tako važno pitanje koje je postavljeno a odnosi se na osobe e, s invaliditetom e, ponoviti ću kao što sam rekla u uvodnom izlaganju da će je fokus našeg predsjedanja e, između ostaloga stavljen i na socijalno uključivanje i na unapređenje prava osoba s invaliditetom. Krajem prošle godine obilježeni su i europski i svjetski dan osoba s invaliditetom i to naravno dodatno potvrđuje snažno opredjeljenje za zaštitu i za osiguranje ravnopravnog uživanja svih ljudskih prava osoba s invaliditetom i naravno naglasak na pravo na njihov dostojanstven život i za vrijeme našeg predsjedanja e, u ovom području želimo prije svega naglasiti potrebu horizontalnog pristupa a naš cilj je kroz sve politike učiniti vidljivima teme koje su upravo usmjerene na osobe e, s invaliditetom i naravno naš rad e, se nikako ovdje ne zaustavlja i neće se zaustaviti osiguravanje prava osoba s invaliditetom i provedba e, konvencije ujedinjenih naroda o pravima osobama s invaliditetom u svakodnevnom životu e, građana Europske unije i dalje smatramo da ostaje i treba ostati prioritet e, e, svih nas, a informacije dostupnih istraživanja, dostupne statistike kao i podaci iz javnog savjetovanja koje je provedeno širom Europske unije svakako E, predstavljaju vrijedan doprinos i vrijedan smjer e, za budućnost i naravno i u ovom je području važna aktivna uključenosti svih dionika i svakako od ključne važnosti ovdje je sustavni e, pristup i stoga smo i predvidjeli kao što sam rekla u uvodnom govoru održavanje i konferencije o ocjeni invaliditeta Eh, eh, i financiranja udruga osoba eh, s invaliditetom gdje će se raspraviti pitanja između ostalog i ona koja se tiču primjene Konvencije Ujedinjenih naroda o pravima osoba s invaliditetom, pitanje financiranja udruga, pitanje postupka vještačenja, pitanje položaja osoba s invaliditetom i naravno E, da ćemo po pitanju ove problematike otvoriti široku raspravu usmjerenu na razmjenu e, iskustava i razmjenu mišljenja svih zemalja članica s pozicije njihovih nacionalnih e, sustava. Što se tiče pitanja vezanoga za garanciju za djecu, ovdje smatramo da je prije svega ključna politička volja, e, smjernice, e, smjernice jednako tako europskih institucija i djelovanje na svim razinama članica svakako stvaranje univerzalnih politika uz veću međusobnu povezanost fondova kako bi se osnažile e, intervencije i naravno od izuzetne važnosti je svakako rana intervencija u kojoj osim uštede na troškovima socijalnom, socijalnih usluga leži zapravo ključ borbe protiv jednog ja bih rekla začaranog kruga siromaštva i socijalne isključenosti i u tom smislu doista sa zanimanjem očekujemo sve informacije koje će biti iznesene na konferenciji o završetku prve faze pripremnih aktivnosti za garanciju za djecu koja će se održati 17. veljače E, e, u, ovdje u Briselu, a naravno rezultati i preporuke studije izvedivosti garancije za djecu pružiti će nam korisne informacije za našu daljnju raspravu, a svakako cilj ove inicijative e, dodatno je unapređenje okvira za zaštitu i promicanje prava djece i smatramo kako je izuzetno važno nastaviti rad na suzbijanju siromaštva i suzbijanju socijalne isključenosti djece, a jednako tako na osiguravanju odgovarajuće njege, zdravstvene zaštite, obrazovanja, prehrane i stanovanja e, e, djece koja su u e, riziku mislim da je jedno, e, ako sam dobro zabilježila, jedno od pitanja bilo vezano za ravnopravnost žena na tržištu rada. Naravno da je, a to sam naglasila i u uvodnom govoru, uključivanje žena u tržište rada jedan od ključnih preduvjeta za ravnopravnu ekonomsku E, neovisnost žena e, i muškaraca a to naravno u konačnici omogućuje i održiv gospodarski rast i stoga nam je u okviru ovog prioriteta cilj doprinijeti povećanju prije svega sudjelovanja e, žena na tržištu rada i tu sam uvjerena kako je važan sveobuhvatan pristup i to onaj pristup koji obuhvaća kvalitetan zakonodavni okvir prije svega a onda i jasno definirane uloge pojedinih institucija institucija praćenje relevantnih statističkih podataka donošenje ciljanih e, strategija i naravno e, ne manje bitno e, evaluacija učinkovitosti svih poduzetih mjera u ovom području i na kraju pitanja koja su bila vezana za demografske izazove ponovit ću dio toga već sam naglasila u svom e, uvodnom govoru, ali imam potrebu ponovno naglasiti kako se Europska unija suočava sa značajnim promjenama na tržištu rada, ali jednako tako i brojnim demografskim i socijalnim izazovima koji su dodatno potaknuti procesom e, globalizacije i upravo prevladavanje tih izazova ključno je za daljnje jačanje socijalne konvergencije i održivosti gospodarskog rasta i naravno kad je u pitanju kad su u pitanju demografski izazovi e, ja ću podsjetiti e, da je upravo zalaganjem Hrvatske koja je prepoznala demografske izazove, u svojim nacionalnim okvirima pitanje demografije stavljeno u portfelj Europske unije i uvršteno je u strateški plan Europske unije za e, sljedeće petogodišnje razdoblje e, jer ovo smatramo izuzetno bitnom e, temom i naravno da ćemo ovdje dakle u, u toj problematici za vrijeme našeg predsjedanja potaknuti raspravu o svim izazovima koje se E, odnose na prije svega demografske trendove, a onda i politike kojima se poboljšava standard života i rada e, europskih građana i osigurava ravnoteža između obiteljskog i e, poslovnog života. I ovdje još imam samo potrebu naglasiti da se u fokus želi staviti značaj ljudskog kapitala značaj ljudskih resursa kao postojeće i buduće politike na razini Europske unije koje su usmjerene na ublažavanje postojećih demografskih trendova i koje bi u budućnosti trebale omogućiti stabilnost i ekonomski razvoj svih država članica kao odgovor na demografske izazove e, s kojima se zemlje članice e, suočavaju naše predsjedništvo je svjesno sve problematike e, koja se evo izravno odražava na demografsku sliku i Europe, ali i jednako tako na tržište rada i samim time na europsku ekonomiju i e, u skladu s time e, potaknut ćemo jednu široku raspravu upravo radi toga kako bismo mogli razmijeniti postojeća iskustva razmijeniti postojeće prakse na temelju kojih ćemo onda moći donijeti e, primjerene zaključke. Hvala vam lijepa. Yes, Hvala vam lijepo. Dakle, ovo je bio prvi krug odgovora, a sada imamo drugi krug vaših pitanja. Ukratko ću samo proći popis govornika uz gospođu Bišov. U redu. Prvo gospođa Tomt, gospodin Kasa, gospođa Rondinela, gospođa Zanelska, gospodin Danielson, gospođa Holmes, gospođa Frandis, gospođa Blenoir, gospođa Aksova, gospođa Semedo, gospodin Nikolao Avalvanos, gospođa Saliba, gospodin Bargles i na kraju gospođa Bischoff. Evo, e, nemamo puno vremena, pa idemo odmah s pitanjima. Izvolite. Gospođa Liziv, pa gospodin Pat. Dakle, nemamo baš puno vremena. E, dakle, sa e, minutu i 30 po pitanju, evo, molim za razumijevanje. Gospođa Tons, izvolite. E, hvala što ste mi dali riječ, gospođo predsjedateljici, i hvala e, ministrici i ministru na ovim prezentacijama. Veliko mi je zadovoljstvo čuti da vaši prioriteti uključuju isto i snažnu Europu. Međutim, snažna Europa može samo postojati ukoliko su sve države članice Europske unije snažne jer e, svaki lanac je samo onoliko e, otporan koliko njegova najslabija e, karika. Imamo nekoliko fondova, a među njima je i fond za koheziju. Govorili smo i o socijalnim fondovima. Vi ćete biti odgovorni za pregovori u odnosu na VFO i ja se stvarno nadam da će vaše stalište biti da fondovi esf ne mogu biti e, smanjeni na uštrb e, recimo e, fonda za pravednu e, tranziciju. E, prvo, e, u odnosu na demografiju, drago mi je što vidim da smo svi svjesni ovog problema, problema koji su veći i veći. Međutim, ja bih htjela znati kakva imamo rješenja na raspolaganju, pa vas toga molim da nam kažete kakve su to rješenja koja imate na umu u odnosu na e, ova pitanja e, i probleme vezane za e, demografiju. Što će učiniti europske politike u odnosu na to? Znamo da je to odgovornost država članica uglavnom, ali što, ćete, što će Europa učiniti za to? I posljednje što ćete učiniti da mladi iz Hrvatske, Slovenije, iz moje zemlje ne odlaze, ne odlaze u razvijenije zemlje na zapadu. Hvala. Eh, hvala eh, lijepo eh, i hvala na ovoj prezentaciji i hvala na detaljnim odgovorima. Ja sam odgovoran za ESF, pa ću se vratiti na ovo važno pitanje. Vrlo dobro znate da ovi fondovi pomažu milijone europskih građana i ja sam siguran da to znate. E, kao prvo e, želim e, pohvaliti hrvatski pregovorački tim na ovom konstruktivnom e, pristupu tijekom prvog sastanka koji se održao ovaj tjedan. E, ovdje e, smo imali duh konstruktivne suradnje u odnosu na rješavanje važnih tehničkih pitanja. Međutim, zabrinut sam. A zabrinut sam zbog toga što je tijekom finskog predsjedanja bilo prijedloga u vijeću da se snizi proračun i e, još sam više e, zabrinut zbog e, namjere da se još više sredstava iz SF plusa usmjeri prema ovom fondu za pravednu tranziciju, a to će imati ogromne posljedice za države članice, ukoliko do toga dođe. I još veći problem, pred nama E, imamo uključivanje e, vrlo važnih elemenata ESF-a u e, SF plusa u kutiju za pregovore VFO-a. Moram reći da je parlament doista protiv toga i mi se stvarno protivimo tome i nadam se da do toga stvarno neće doći kad dođemo stvarno do pregovora, konkretnih pregovora. Hvala vam. Među prioritetima se istaknuli i proces proširenja na ostale balkanske države. naravno, jako je važno zaštititi temeljna ljudska prava te mm, osigurati mm, netraumatičan ulazak tih građana u Europsku uniju. Trenutačno zapravo u prvim godinama 2000. se nije posvetilo puno pažnje na socijalna e, prava i socijalnu situaciju i to je dovelo do jako puno problema, između ostalog i do e, socijalnog dumpinga i dumpinga plaća smatralo se da će tržište ispraviti svaku vrstu nepravilnosti. Bojim se da bi se sad situacija mogla mm, opet ponoviti. Što vi planirate učiniti kako se ne bi dogodile opet te neravnoteže koje još i dan danas vise nad europskim projektom? Madam Zelevska and Mr. Danielson will be the next one. Gospođa Zelevska, izvolite. Hvala e, na prezentaciji ovih e, hrvatskih e, ministara. I hvala na informacijama koje ste nam dali jutros. Međutim, i mi smo zabrinuti. Zabrinuti smo u odnosu na novce koji su sada u kohezijskim fondovima, koji će možda otići drugdje u odnosu na ovaj fond za pravednu tranziciju, mislim da e, ne trebamo ne trebamo smanjivati proračun. On tu postoji, za to postoji razlog i e, e, ne trebamo smanjivati išta iz ovog fonda. Vi ste rekli kakvi su vaši prioriteti, prioriteti hrvatskog predsjedanja. I važno je da ti prioriteti budu stvarni prioriteti, da znamo točno što je e, na vrhu vaših prioriteta, što je manje važno kako bismo adekvatno trošili sredstva. E, imamo recimo digitalno, digitalna ekskluzija. Sve naše škole trebaju imati pristup e, širokopojasnom internetu multimediji moraju biti prisutni u školama. E, međutim, škole nisu e, jedino mjesto digitalnog isključivanja. Starije osobe treba e, pomoći u vezi s tim. Treba ih naučiti kako se služiti kompjuterima. Negdje, u nekim državama članicama to je učinjeno i to je bilo vrlo učinkovito. Izvolite, gospođa Holmes. Gospodin Danielson. Hvala, hvala na ovom programu hrvatskog predsjedanja. E, ja sam e, član socijaldemokrata i nama je e, vrlo važna socijalna Europa i uvjeti rada naših građana. To je za nas jedan prioritet i drago mi je što hrvatsko predsjedanje govori o važnosti ovog stupa socijalnih prava. To je jedan od vaših prioriteta i to mi je drago čuti. Drago mi je što ste naglasili važnost socijalnog dijaloga i kolektivnih ugovora. Vrlo je važno da imamo ravnopravnu Europu, e, održivu Europu, pravednu Europu, a za to e, trebamo e, surađivati sa socijalnim partnerima. Naša politika na europskoj razini je vrlo važna, ali vrlo je važna i politika u vezi s okolišem, zbog toga što će ona utjecati na dobrobit radnika i građana. I komisija kada je govorila o socijalnoj Europi je rekla da svaki jedan investirani euro nam omogućuje dobit od 2 eura. E, dakle, e, e, vrlo su važni uvjeti rada kako ne bi došlo do psihosocijalnih problema i drugih problema. Upravo zbog toga je važno da imamo novu strategiju u odnosu na uvjete rada E, moramo imati e, novu strategiju u odnosu na ozračje na radu kako bismo imali e, jednu globalnu viziju, izbjegli psihološke probleme radnika ili profesionalne bolesti, bolesti vezane za profesiju, radnika. Hvala gospođa Holmes. Hvala vam. Hvala i hrvatskim ministrima na njihovim izlaganjima. Zanima me nešto o demografskim promjenama. Ja znam da je to veliki izazov u cijeloj Europskoj uniji. Demografija utječe na ravnoteže e, u ekonomskom, socijalnom, kulturnom smislu. A isto tako utječe i na e, jednakost prilika koje bi sve građanke i građani trebali imati, bez obzira na to gdje žive. Valjalo bi razviti mehanizme kojima bi se spriječilo napuštanje određenih teritorija te imigraciju e, na tisuće i tisuće mladih. A to znači da moramo osigurati socijalne usluge te e, ponuditi kvalitetna radna mjesta. Jedan, dobro, jedan dobar primjer je recimo strategija koju provodi španjolska vlada i to je recimo primjer koji bi se e, mogao stvarno izvesti u druge teritorije Europske unije. U programu kojeg ste predstavili prošli tjedan u Strasburu čuli smo da je jedan od ciljeva e, upravo riješiti taj problem demografije. Stoga me zanima koje mjere planirate e, poduzeti kako biste osigurali bolje prilike za mlade u ruralnom području te kako planirate usmjeriti raspravu kako biste pronašli odgovor na eh, izazov održivosti mirovinskih sustava u Europskoj uniji. Frandisa, nakon toga Gospodine ministre, gospođo ministrice, bit ću kratka jer ova su pitanja možda već postavljena, ali ja to želim naglasiti još jednom. Prošli tjedan smo od Europske komisije čuli o Europskom zelenom planu sa, nizu, sa čitavim nizom prijedloga o tome kako se nositi sa klimatskim promjenama te kako osigurati pravednu tranziciju. No u parlamentu pogotovo socijalisti i demokrati smatramo da se nije dovoljno produbila e, socijalna dimenzija tog zelenog e, plana. Istina je da treba sačuvati naš okoliš, ali isto tako se moramo brinuti i za socijalnu pravdu, budući da su ranjive skupine one koje najviše trpe i zbog klimatskih promjena. Stoga me zanima, hoće li Hrvatska, hrvatsko predsjedanje uvrstiti socijalnu dimenziju e, zelenog plana? Zatim, E, finsko predsjedništvo je kao prioritet imalo ekonomiju blagostanja, a isto tako i vi govorite o tome da želite ostvariti društvo koje je zadovoljnije i koje bolje živi. No, bojim se da ste izostavili jednu temu, a to je mentalno zdravlje u svijetu rada. Prekarijat radnih mjesta i nesigurnost radnih mjesta naravno negativno utječe na mentalno zdravlje. Moramo osigurati radna mjesta koji će osigurati fizičko i mentalno zdravlje mm, i spriječiti pojavu bolesti poput depresije i anksioznosti. Hoćete li to uvrstiti možda među svoje prioritete? To je ono što me zanima. Gospođa Lenoir, Hvala gospođo predsjedateljice, hvala e, gospođo ministrice, gospodine ministru, hvala što ste e, nam nešto rekli o vašoj viziji u odnosu na rad i e, socijalna prava. Europska komisija je e, prošli tjedan e, rekla kakvi su nje, kakva je njena agenda, kakav je dnevni red u odnosu na socijalna prava. E, to uključuje probleme zdravlja i Europski plan za borbu protiv raka. U mnogim državama članica to je prvi razlog mortaliteta te veliki problem zdravlja na e, e, radu. 50% e, smrtnih slučajeva je vezano upravo za rad. Svake godine 80 tisuća smrtnih slučajeva je vezano upravo za rad. Čak je kod žena sve više raka dojke zbog noćnog rada. U vaš program želi e, promovirati dobrobit na radu, e, nadalje e, rad i na prevenciji protiv, borbi protiv raka. Što ćete učiniti kako bi od ovog plana za borbu protiv raka sve učinili da bi on bio uspješan, uključujući i dio zaštite i prevencije na radu? Hvala što ste mi e, dali riječ i hvala ministrima što ste e, prezentirali viziju Hrvatskog predsjedništva. Dopustite mi da e, ustanovim da nemamo puno konkretnih ideja. Moramo biti svjesni toga da je novac važan element socijalna politika E, je uvjetovana sredstvima, novcem. E, rekli ste da e, europsko stanovništvo stari, jesmo li spremni uhvatili se u koštac s tim problemom? Upravo zbog toga trebamo razmišljati o održivosti socijalnih sustava ne samo u određenim državama članicama, već u cijeloj Europi. Jedan od prioriteta za mene je upravo da provedemo dokument 883, drugim riječima koordinacija sustava socijalne zaštite. Mislim mislim da je to e, vrlo e, važno. Govorimo o e, uredbi 883. Možete li zadržati ESF e plus unatoč tendencijama e, da e, ga se, da se neki dijelovi tog fonda preusmjere u druge fondove. I hvala na pripremi konferencije u odnosu na osobe s invaliditetom, naročito što se tiče vještačenja o invaliditetu. Bilo bi dobro da imamo posebne konvencije za osobe s invaliditetom, recimo neke vinjete za e, autoputeve i tako dalje. Još e, što, što ćete učiniti kako biste podržali obitelji? E, gospođa Semedo. Hvala. Imam pitanje za, u odnosu na zeleni plan spomenula se e, e, rasprava o brain drainu, dakle odljev mozgova. E, možete li nam reći, gospođo ministrici, kako ćete riješiti taj problem i na koji način bi države članice mogle raditi na tome? Drugo pitanje tiče se gospodina E, ministra e, Aladrovića i pitam se što vi mislite o e, državama članica Istočne Europe u odnosu na povećanje minimalne plaće. Kako ćete ih uvjeriti da postignemo takvu jednu minimalnu plaću koja će biti garantirana svima. Hvala. Sada e, gospodina Alavanos. U cijeloj Europskoj uniji u proteklih nekoliko godina koristile su se e, političke strategije koje su donijele neke rezultate. Jedan od tih tih rezultata je fleksibilno radno vrijeme to je postalo e, uobičajena pojava na radnim mjestima. Isto tako, e, bilo je određenih problema i sa kolektivnim pregovaranjem. E, sindikati su dovedeni u tešku situaciju i mm, bilo im je vrlo problematično ispregovarati dogovore. Isto tako došlo je do promjena i u socijalnom osiguranju. To znači mm, da se doprinosi u sustav povećavaju na temelju kupovne moći. I sada se natječemo sa drugim zemljama, poput recimo Italije i Francuske. Naravno, mi želimo da ljudi unaprijede svoje vještine, ali e, sada e, sve više mladih završava sve učilišta, ali nemaju radna mjesta. I bojim se da neće ni pronaći radna mjesta na kojima će moći iskoristiti te vještine. I sad ako pogledate sve te zemlje, vidjet ćete da su da je situacija vrlo česta. Hvala vam. Hvala i e, našim gostima ministrima na objašnjenjima i na izlaganju i želim vam stvarno najbolje u vašem radu sljedećih e, šest mjeseci. Još jedna od bitnih tema za ovo razoblje je digitalizacija a Europska unija mora poduzeti sljedeći korak i postati konkurentnija na tom tržištu kako bi stvorila više mogućnosti. No, osim fleksibilnosti koju je digitalizacija donijela na tržište rada, ona je donijela i nove izazove i poteškoće. Neke od njih su e, sljedeće došlo je recimo do sve više mentalnih problema te do neusklađenosti između, te do loše ravnoteže između privatnog i poslovnog života. Stoga se moje prvo pitanje odnosi upravo na to. Europski parlament je već počeo razgovarati o važnosti uvođenja prava da se da budete digitalno nedostupni. E, to moramo osigurati našim radnicima ako, žele, ako im želimo osigurati bolju kvalitetu života i omogućiti im da provodu kvalitetno vrijeme sa svojim obiteljima. Još jedna nova stvarnost se odnosi na radnike koji rade na platformama. Nažalost, nemamo nikakve uredbe o europskim bazama Jako velik broj njih se smatra samozaposlenima. Stoga me zanima e, što mislite o radnicima na online platformama. Najljepša hvala za besedo, tudi sam pozdravljam. Gospodin Berglez, hvala lijepo što ste mi dali riječ. Hvala ministrima na prezentacijama. Imam čitav niz pitanja. Kao prvo, Htio bih čuti što će Hrvatsko predsjedanje učiniti kako bi uključilo socijalnu dimenziju u, zeleni plan, ali i u druge e, politike koje se tiču unutarnjeg tržišta. E, e, koje ambicije imate i kakve prioritete imate u odnosu na demografske promjene? O tome bih htio više čuti. U na kojim europskim i nacionalnim e, politikama mislite da ćete raditi u odnosu na demografiju kako bi došlo do promjena. Radi se o vrlo e, složenim pitanjima. Znam da smo na početku e, nekih procesa, ali s obzirom na situaciju što mislite gdje je ta promjena najpotrebnija? I konačno, važno pitanje za nas, kako namjeravate spojiti e, ravnopravnost spolova e, na tržištu rada i e, borbu protiv klimatskih promjena. Hvala. Gospođa Bišov, dragi ministri, hvala na vašim prioritetima koje smo čuli na vrlo detaljan način. E, nama u EMPL odboru e, e, veoma je važna provedba koordinacije socijalnih sustava. I ja sam izvjestiteljica u vezi s tim. I upravo bih na tome rado insistirala. Upravo je gospodin ministar rekao da smo tijekom finskog predsjedništva insistirali u kolikoj mjeri je ta uredba važna za naše građane. Jer želimo da e, radnici budu e, stručni, međutim imamo neke druge uvjete oko, u odnosu na koje nismo stvarno napredovali. Ova uredba je izuzetno važna. Tu e, na njoj će Europa pokazati da insistira doista na mobilnosti i da je to e, važan čimbenik. Ako imate e, e, ako stavite ambicije od 1 do 6, na kojoj razini će biti vaša ambicija da završite s radom na ovom dosjeu? Hvala vam, gospođo predsjedavajuća. Lijep pozdrav i gostima, ministrima. Željela sam vas e, pozdraviti, poželjeti vam dobrodošlicu. Ja dolazim iz regije Friuli Venecija Đulija, dakle susjedi smo praktički. A ja potječem iz Buja, a i vi imate jedan grad koji se zovu Buje. Stoga očito je da imamo stvarno jako puno zajedničkih stvari. E, cijenim sve ovo što ste naveli e, kao vaše prioritete vrlo ste oprezni, ali bojim se da ćete naići na potiškoće u europskom zakonodavnom okviru. Htjela bih od vas čuti što ćete poduzeti e, po pitanju sljedećih tema. Kao prvo, situacija prekogranične mobilnosti i prekograničnih radnika zatim odgovori na demografske probleme. To svi imamo. Hoćete li promicati obiteljski život ili potaknuti imigraciju? Mi vidimo učinke balkanske rute iz blizine. Možemo i o tome više govoriti kako bismo napokon pronašli konkretna rješenja. I na kraju, kad govorimo o uključivom i održivom razvoju Europske unije koja će voditi računa o potrebama svake zemlje članice, svake njene regije i svih njenih gradova. Kako mislite e, biti pošten i pravedan posrednik? Jer bojim se da to nećete baš uspjeti biti prema svima. I posljednji gospodin Paten, hvala. Evo ja vam čestitam što ste preuzeli predsjedanje i želim vam sve najbolje tijekom vašeg predsjedanja. Hrvatska je jedna divna zemlja, često sam tamo odlazio. U Zagrebu se nalazi moj e, najdraži muzej na svijetu koji ima to fantastično ime, muzej prekinutih veza. E, evo, dolazim u Zirine kraljevine e, pa se nadam da ćemo tamo imati malu prostoricu baš za Brexit u odnosu na te prekinute veze. Evo, imamo čitav niz pitanja koje ste čuli samo od ovog odbora, a da ne sad spominjem druge e, odbore. E, pitam se e, kako ćete reagirati i kakva će biti reakcija u odnosu na Ujedinu kraljevinu nakon sljedećeg tjedna, jer mi imamo tu, vrlo smo ponosni na sve ono što smo postigli na socijalnom planu. Hoćete li stvarno imati dovoljno vremena da nam kažete zašto bi da nam kažete e, što činiti u jednoj kraljevini i da li da nastavimo e, sa našim e, pravilima ili ćete se samo usredotočiti, usredotočiti na vaše predsjedanje u redu. A sada odgovori, tko želi početi s odgovorima? <clears throat> Poštovane zastupnice, poštovani zastupnici, ja se zahvaljujem na ovom setu pitanja. Prije svega s obzirom da smo relativno u stisti s vremenom, s obzirom na ostale obveze i ministrice Bedeković i, mene. Pokušat ću biti kratak, ali s druge strane da dam odgovore na pitanja. E, isto kao u prvoj rundi, otprilike onim kronološkim redom kako su pitanja postavljena. Dakle, ostao sam još dužan odgovor na pitanje e, oko uredbe 883, odnosno digitalizacije, e, potencijalne digitalizacije između država članica E, generalno što se tiče digitalizacije naravno da podržavamo i izmjenu podataka i digitalizaciju uredbe i razmjenu podataka u uredbi, međutim svjesni smo opet činjenice da to možda u ovom trenutku nije moguće sa strane svih članica koje bi ove podatke trebale izmjenjivati i da je to jedan svojevrstan e, izazov koji može imati reperkusije na provedbu same uredbe u državama članicama. Kada govorimo o ISF+, plusu i e, Just Transition fondu. E, dakle, naravno da ćemo se zalagati za to da ISF e, plus na neki način ne bude oštećen zbog ostalih, ja bih rekao, djelovanja ostalih fondova i naravno da nam je želja i ideja da u budućim pregovorima o kojima u ovom trenutku ne možemo prejudicirati, ali da ISF igra zaista e, važnu ulogu. Svjesni smo toga da je on povezan sa višegodišnjim financijskim okvirom i naravno da očekujemo da završetkom e, pregovora o višegodišnjem financijskom okviru se ostvare preduvjeti za kvalitetno programiranje budućih programa pa tako i e, ISF plusa od kojeg naravno očekujemo da će i dalje zadržati socijalnu dimenziju, da će zadržati onu dimenziju koja Eh, na neki način eh, podiže i socijalnu inkluziju i razinu obrazovanja eh, pa i digitalne uprave u određenim, u državama. Kada govorimo o proširenju Europske unije, dakle tu je mm, tu moramo govoriti o tome dakle da proširenje kao takvo je nešto što se iz konteksta Hrvatske promatra kao pozitivan smjer. E, ono što ćemo mi činiti kako bi na neki barem neformalan način e, uključili zemlje koje nisu u Europskoj uniji u ovom trenutku e, sa onim što se čini kroz EPSKO vijeće je između ostalog i neformalni EPSKO koji ćemo održati u Zagrebu, a na marginama tog EPSKO vijeća ćemo održati i sastanke sa ministrima rada Zapadnog Balkana kako, kako bi približili eh, one vrijednosti i one eh, stavove koje propagiramo kroz rad europskih institucija u cijelosti. Eh, što se tiče digitalne uključenosti i uključenosti starijih osoba u digitalno društvo, naravno da smatramo da je to izrazito bitna tema i da je to izrazito bitno pitanje o kojem moramo dakle svi progovarati i svi razgovarati intencije naravno prema digitalizaciji postoje od strane svih eh, relevantnih faktora i eh, digitalizaciju kao takvu bez obzira u kojoj fazi društvenih ili poslovnih procesa se ona bude nalazila ćemo eh, na neki način poticati. Što se tiče pak s druge strane socijalne dimenzije E, Green Deala. E, smatramo da dakle i kroz e, Just Transition Fond i kroz ISF Plus će se ostvariti određene socijalne dimenzije koje su vezane za Green Deal i koje su vezane zapravo za taj prijelaz na zelenu ekonomiju jer samim prijelazom na zelenu ekonomiju dakle potencijalno se mogu stvoriti od viškova radnih mjesta do određenih drugih neravnoteža na ekonomskom tržištu, odnosno na gospodarskom tržištu i naravno da kroz određene fondove, a tu govorimo o Just Transition fondu i ESF plusu, zalagat ćemo se na, na taj način da kroz te fondove se ova <clears throat> socijalna dimenzija zelenog sporazuma na neki način suzbije. Kada govorimo o mentalnom zdravlju u svijetu rada, ali generalno o zdravlju u svijetu rada, upravo kroz naš drugi prioritet, a to je e, well-being, odnosno dobrobit na radnom mjestu, odnosno ravnoteža između poslovnog i privatnog života, smatramo da dakle kroz taj drugi prioritet možemo vrlo otvoreno komunicirati i o mentalnom zdravlju i o zdravlju na radnom mjestu i na poslu uopće i nekakvom eventualnom ugrožavanju zdravlja. Izrazito bitna tema izrazito bitna tema zbog e, brzih promjena u svijetu rada, zbog e, brzih promjena koje e, utječu na druge parametre i privatnog i poslovnog života i smatramo da to kroz ovaj drugi naš prioritet o kojem ćemo progovarati na, kroz EPsko vijeće možemo na neki način potaknuti raspravu o ovim temama i naravno e, sa posljedicom da to zdravlje e, bude jedan od, e, da, dakle mentalno zdravlje bude jedan od prioriteta unutar samog well-beinga. Razgovarali smo, odnosno postavili ste pitanje i o održivosti socijalnih sustava u Europi. Da, jedan izazov koji se nalazi pred svima nama, jedan izazov o kojem ćemo dakle govoriti i u budućim vremenima i svakako kada govorimo i o mirovinskom sustavu i o sustavu socijalnih naknada, o zdravstvenom sustavu, sustavu obrazovanja, vrlo izazovno razdoblje je u smislu održivosti svih tih sustava pred nama. Ono što mi povezujemo kroz kontekst našeg predsjedništva Vijećem Europske unije su vještine. Smatramo da ćemo povećanje, da povećanje vještina, otvaranjem tema vještina i, stvaranjem novih vještina na tržištu rada povećavati dodanu vrijednost radu, povećavati dodanu vrijednost ekonomiju i ekonomiji i zapravo formirati u nekom i srednjem, i dugom roku e, ekonomiju dobrobiti. E, vještine vidimo kao jedno od rješenja, naravno ne jedino, ali jedno od rješenja i održivosti ovih sustava. Što se tiče minimalne plaće, mislim da sam u prvom setu pitanja dao odgovore, dakle tu smo još u nekakvoj fazi čekanja konkretnih e, ishoda konzultacija koje se odvijaju između Europske komisije, dakle socijalnih partnera. Generalno kroz to možemo još jednom ponoviti da potičemo konzultacije, tripartitne konzultacije i socijalni dijalog u cijelosti i da ćemo se zalagati kroz naše predsjedništvo da socijalni dijalog dobije jednu općenitu, općenit pristup u Europskoj uniji da on bude nešto o čemu ćemo konstantno progovarati kroz implementaciju socijalnog dijaloga i kroz na neki način promicanje socijalnog dijaloga. Što se tiče mog dijela, odnosno što se tiče dijela koji se veže za e, tržište rada, e, mislim da smo iscrpili sva pitanja, osim pitanje gospođe Bišov. E, s obzirom da je pitanje bilo strukturirano na način da damo ocjenu od 1 do 6, a niste naveli koja je najveća ocjena, ja ću pretpostaviti da je najveća ocjena 6 i našim intencijama da riješimo ovaj fail ću dati ocjenu šest. Hvala vam. Madam Minister, please. Gospođo ministrice, izvolite. Hvala vam lijepa. Evo ja ću, ja sam pokušala ponovno e, grupirati dakle sva ova pitanja koja su se odnosila na dakle područje resorno kojim se ja bavim, prije svega najveći broj E, pitanja bio je usmjeren na e, pitanje demografskih izazova i to me osobito, raduje jer sam već u svom uvodnom govoru naglasila da smo mi u Hrvatskoj demografiju prepoznali kao jedan veliki izazov ne samo u našim nacionalnim okvirima nego e, na razini cijele Europske unije i doista raduje me da je da u tom smislu imamo istomišljenike među e, preostalim zemljama e, članicama, a dakle i da u tom području dakle e, želimo i imamo iskazanu namjeru svi zajedno učiniti određene pomake. Kada govorimo o demografiji općenito, dakle na kada uzimamo problem demografije općenito na razini svih zemalja članica onda prije svega moramo uzeti u obzir činjenicu da se e, sve države članice ne suočavaju sa istim stupnjevima istim oblicima izazova vezanih za demografiju što znači da svaka preporuka i svako moguće rješenje predloženo koje će biti predloženo za ovo područje treba biti prije svega biti fleksibilno i uzeti u obzir e, nacionalne i regionalne regionalne demografske e, čimbenike a istovremeno biti usmjereno na poboljšanje stanja europske unije kao cjeline pritom je ovdje e, u postavljenom pitanju e, ako sam ja to dobro razumjela bilo posebno, posebno istaknut područje mobilnosti mladih kao jedno od e, važnih izazova vezano za demografsku sliku Europske unije i za demografske izazove, prije svega na mobilnost kada je riječ o mobilnosti mladih i o mobilnosti radno sposobnog e, stanovništva o čemu je i moj kolega prethodno govorio kad je govorio o pitanjima dakle vezano uz rad e, i zapošljavanje kada govorimo e, o ovome i kada tražimo odgovore na ove izazove e, prije svega e, smatramo da trebamo uzeti u obzir činjenicu da je Europska unija temeljena na konceptu mobilnosti i na načelu slobode kretanja njenih stanovnika i trebamo uzeti u obzir činjenicu da je mobilnost europskih građana jedno od osnovnih prava Europske unije i u tom smislu dakle Europska unija dakle e, ustraje na uklanjanju e, prepreka pravičnoj mobilnosti e, radne snage i ujedno dakle i odgovor na postavljeno pitanje hoćemo li poticati mobilnost i migracije ili ćemo osnaživati obitelj. Dakle, u tom kontekstu mobilnost migracije važno je shvatiti kao koncept i načelo slobode dakle kretanja kada je u pitanju pravična mobilnost, ali jednako tako e, snažan naglasak ćemo staviti na osnaživanje obitelji na usklađivanje obiteljskog i poslovnog života kako bismo potaknuli e, pozitivnije e, demografske trendove i u tom smislu naglasak ćemo staviti na e, demografsku konvergenciju u smislu jednakog stupnja demografskog razvoja svih zemalja članica Europske unije nekoliko cijenjenih e, zastupnica i zastupnika je naglasila e, da je tema demografije tek na početku. Dakle, i to je tema s kojom, e, koja je tek stavljena dakle, u stratešku agendu Europske unije. Ona je u portfelju Eh, gospođe Dubravke Šuice, hrvatske potpredsjednice eh, u Vijeću i u tom smislu dakle hrvatsko predsjedništvo prije svega će potaknuti široku raspravu o izazovima koji se odnose na ove demografske izazove i naravno da na politike kojima e, se poboljšava standard života i rada osigurava ravnoteža obiteljskog i poslovnog života i osnažuje obitelj i s obzirom da smo na početku zapravo procesa prije svega je e, potrebno sagledati postojeće stanje, postojeće e, procese, e, postojeće izazove na razini nacionalnoj, a onda i na razini cijele Europske unije, kroz široku raspravu to stanje analizirati kako bi se onda na temelju toga mogli, <clears throat> donijeti e, zaključci. što se tiče odgovora na pitanje koje je postavljeno vezano za mlade u ruralnim i udaljenim područjima i općenito za mlade i općenito za problematiku odljeva mozgova u smislu mobilnosti dakle i odlaska mladih ljudi. Prije svega drago mi je da je pitanje Eh, i naš prioritet eh, eh, mladih u ruralnim i udaljenim područjima prepoznat kao važno pitanje i u tom smislu podsjećam da je važno prisjetiti se i staviti naglasak na činjenicu i na svijest o tome da današnji mladi uživaju mnoge pogodnosti i imaju niz mogućnosti koje njihovi vršnjaci nisu u nekim prošlim vremenima imali. Mi živimo u Europi 21. stoljeća kada je vrijeme kada je sve dostupnije, kada je sve više ponuđenih aktivnosti u koje se mogu mladi uključiti i u kojima mogu zastupati e, svoja mišljenja i naravno da su u tom kontekstu mladi mobilniji e, nego u neka e, prošla vremena i mogu neometano i putovati u druge države, studirati, steći kvalitetno informalno, formalno, i neformalno obrazovanje e, i naprosto i da izabrati i usmjeravati svoj život sukladno E, vlastitim e, interesima i u tom smislu treba uzeti u obzir da usprkos svemu tome e, mladi u današnjoj modernoj Europi su i dalje suočeni sa izazovima poput nezaposlenosti, poput socijalne isključeni, a jednako tako kao i s novim trendovima koji otežavaju njihov život i čine ga neizvjesnim osobito ako žive u ruralnim i e, udaljenim područjima i stoga smo si upravo u, toj, e, vezano za tu problematiku postavili e, tri važna prioriteta koje će biti srž aktivnosti u području djelovanja vezano za mlade. Prvi se prije svega odnosi na mogućnosti za mlade u ruralnim i udaljenim područjima gdje ćemo kroz zaključke vijeća nastojati adresirati potrebe i problema mladih koji žive u ovim područjima i naravno razmotriti postojeće i buduće kroz sektorske mjere usmjerene na rješavanje problema mladih u ruralnim i udaljenim područjima. Drugi važan prioritet je svakako vezan uz podizanje razine svijesti o sektoru mladih putem informiranja i jačanja resursa što će biti svakako predmetom rasprave o politikama na svibanjskom sastanku Vijeća za obrazovanje, mlade, kulturu i sport. I e, treći važan prioritet, a svakako je on vezan opet se nadovezuje i na mlade u ruralnim udaljenim područjima i na problematiku Eh, odljeva mozgova, a to je poticanje dijaloga Europske unije s mladima eh, i rezultati sedmog ciklusa eh, ovog dijaloga kao ključnog alata kojim se mladi uključuju u proces donošenja odluka o čemu ćemo predložiti usvajanje posebnog dokumenta u formi rezolucije. Hvala vam lijepa. I još oprostite, oprostite. Dakle, još imam potrebu na kraju eh, zahvaliti eh, gospodinu koji je na jedan eh, lijep način spomenuo jedan od brendova glavnog grada Hrvatske Zagreba koji ukazuje na bogatu kulturnu muzejsku ponudu. Hvala vam što ste E, spomenuli muzej prekinutih veza drago mi je da ste muzej prekinutih veza u zagrebu posjetili e, mi naravno žalimo zbog izlaska e, velike britanije iz europske unije kao dugogodišnje članice europske unije ali svakako poštujemo izraženu želju britanskih građana i naravno svi ste uvijek došli u hrvatsku osobito u naš glavni grad. Hvala vam lijepa. Yes, now, thank you Hvala svima eh, vama i naravno eh, našim gostima koji su eh, upravo objasnili koji su prioriteti hrvatskog predsjedanja. Hvala što ste odgovorili na sva ova konkretna pitanja koja su postavili naši članovi i naši koordinatori. I želim vam puno sreće. E, imate vrlo ambiciozno predsjedanje i e, mi smo ovdje e, spremni za suradnju s vama. Evo, dopustite mi sada da se vratim na prvu točku dnevnog reda, e, jer ćemo zapravo pokušati usvojiti dnevni red. Dakle, čuli smo eh, gospodina eh, Patina u odnosu na pitanje Brexita i razmislila sam malo o tome. Mislim eh, da bi sada trebala prvo nešto reći o cijelom ovom postupku, kako smo zapravo došli do ovog pisma. E, I zašto imamo pismo, a ne mišljenje? E, zašto smo izabrali ovakav postupak? E, vodili smo se pravilom 56. Kao prvo, prvo smo, u početku smo htjeli uobičajeno mišljenje sa amandmanima i tako dalje. Međutim, cijeli raspored je postao tako složen upravo zbog situacije u Jedinoj kraljevini E, i e, koordinatori su se 24 listopada odlučili za jedan fleksibilni oblik suradnje, a to je pismo e, koordinatora koji bi onda trebalo potvrditi glasati na EMPL odboru. I zahvaljujući ovom izboru koordinatora bili smo puno fleksibilniji u ovom radu, pa u našem pismu sada imamo odražene, odražen razvoj situacije i zadnje događaje u Jedinoj kraljevini. Htjeli smo biti transparentni i smatramo da smo bili transparentni, ali mogli bismo imati jednu malu raspravu prije glasanja. Imamo dvije opcije. Prva opcija a to je e, da imamo kratku razmjenu e, e, mišljenja danas, recimo u 11 sati ili možda odmah nakon 11. Da li bismo riječ koordinatorima ili koga god izaberite iz vašeg kluba i gospodin Paten jer on je taj koji je E, zatražio da se ovo stavi na dnevni red. A druga opcija to je da danas imamo e, kratku razmjenu mišljenja u 2.30, isti postupak e, kao i ovaj raniji, dakle ili koordinator ili neko ko govori u ime kluba i gospodin Paten. A onda bismo glasali ili odmah nakon rasprave dakle ili e, danas nakon jutrošnje rasprave ili e, danas podne nakon poslijepodnevne rasprave. To su te dvije opcije. Meni je zapravo draža opcija broj jedan, ali e, želite li nešto reći, dodati nešto? Mr. Gospodine Paten, hvala. Hvala na fleksibilnosti i hvala što ste ovo uzeli u obzir. Znam da to nije bilo lako i hvala vam na tome. Osobno, meni je draža druga opcija danas poslije podne. Jer to daje osobama koje nisu potpuno svjesni e, svih problema e, i koji nisu znali da će imati priliku o tome govoriti jer e, sada je već 11.05. i u redu, možemo li onda brzo izabrati? Za mene je druga opcija bolja. Gospođa Jongers, e, ja sam za prvu jer ćemo onda e, jednostavno imati e, dvije sesije za glasanje i ne znam koliko će ljudi biti tu poslije podne za glasanje. Mislim da nemamo nikakvog drugog izbora nego da izabramo opciju broj A. Gospodin Ratken. Hvala lijepo. Moramo glasati. To je moje mišljenje. Moramo glasati. Jer pred nama je vrlo gusti raspored, a glasanje ima vrlo važnu ulogu. Ne možemo čekati, e, ne možemo sada sve promijeniti, e, ne možemo svi promijeniti e, naš raspored. Evo, dakle, prvo rješenje i odmah sada počinjemo. Tko će govoriti? Koordinatori, netko iz kluba. Evo, prvi gos Krećemo u raspravu. Prije glasanja. Izvolite. Zašto, gospodin Kazal, zašto uopće imamo raspravu? Pa to je upravo taj izbor, upravo ste izabrali e, tu kratku raspravu u odnosu na pitanje koje je postavio gospodin Paten u odnosu na cijeli ovaj postupak. Gospodin Pislavo, izvolite. Opcija 1 u redu. Dobro. Da, u redu. Svi smo to razumjeli, zar ne? Ja sam htio zapravo glasati, kaže gospodin Ratke. Da, ali to nije opcija A. Ujedina kraljevina je odlučila, se odlučila za e, e, Brexit i ja smatram da trebamo sada glasati. U redu. Opcija 3 je e, da e, nemamo nikakvu raspravu i da odmah glasamo. U redu. Razmjena mišljenja u odnosu na tri opcije. Gospodina Jongerius. Mm, ja dajem e, riječ sa svojom kolegu, nek uzme, kolegi koji je napisao pismo, nek uzme riječ umjesto mene. E, svoje vrijeme dajem njemu. U redu, gospodin Pisaro, odmah krećemo. Jesmo li onda, e, jesmo li se složili? Sad ćemo imati vrlo kratku raspravu, a nakon toga glasamo. U redu. Gospođo Pisaro, izvolite, u ime socijaldemokrata. Hvala gospođo predsjednice. Mislim da u ovom pismu vrlo dobro e, imamo odrađene rasprave koje su se ovdje održale. E, dakle, prešli smo sada u taj e, novi sporazum, sa, sa starog na novi sporazum. Trebamo zaštititi socijalna prava, trebamo zaštititi prava radnika, jer sada više nisu u aneksu broj četiri. sada su u e, političkoj izjavi, političkoj deklaraciji i nemaju istu e, pravnu težinu koju su imali u e, nekadašnjem aneksu broj četiri. Dakle, činjenica je da ako ne produljimo područje tranzicijsku period, na kraju 2020. ćemo se naći u situaciji koja je bila e, slična onoj e, da smo imali e, Brexit bez ikakvog dogovora, odnosno tvrdi Brexit. A to smo svi htjeli izbjeći. Dakle, naša, naše stajalište je isto kao i e, stajalište Ujedne kraljevine i jučer. I e, nismo mi samo zabrinuti ovdje u Europskom parlamentu i e, kuća Dom Lordova je isto tako e, gornji dom je vrlo zabrinut. Parlament bi trebao surađivati s vijećem i s komisijom kako bi svi pregovori koji se tiču eventualnog dogovora o prisilnoj suradnji između Ujedine kraljevine i Europske unije e, ne e, zaobiđe e, socijalna prava radnika. Tako da u potpunosti podržavamo ovo pismo. Hvala. Ko sad? Mislim dakle da mi ne treba puno vremena za govorenje za ovo, ali sastavili smo pismo svi zajedno E, mi ćemo glasati za, podržati ga. <clears throat> Nije bila nijako velika kontroverza. Stajalište odbora je prilično jasno. Možemo to podržati i nadamo se da ćemo to ubrzo usvojiti. Gospodin Pislaro. Hvala, ja da moja kolegici se Semedo. Kao izvestiteljica u sjeni Renewa naglašavam temu mladih, jer još uvijek postoji određena nesigurnost za prijavitelje nakon prijelaznog razdoblja. Što se tiče sudjelovanja u programima poput Erasmusa+, i upozoravamo da je važno održati mogućnost otvorenom da se tranzicijsko razdoblje produži nakon 2020. kako bi se izbjegao scenarij no deal i katastrofalne posljedice i po ljude i po poslove. Hvala ime zelenih, zastupnici Landenzivni. Gospodin Hansen, izvolite. Aleksa Postoji potencijal da Brexit značno, snažno snizi eh, uvjete rada, spomen poštenih uvjeta za sve je izbačen iz ovoga i ostali dogovori su neobvezujući. Postoji velika opasnost da će britanska poduzeća oslabiti prava radnika kako bi snižavali standarde u jednoj utrci sa Europskom unijom. Boris Johnson je također otvorio mogućnost da se tranzitsko razdoblje produži nakon 2020. ako britanska vlada ne uspije zamijeniti svo europsko zakonodavstvo svojim vlastitim predlozima zakona i to da se slučavamo sa no deal Brexitom gdje će prava radnika biti nezaštićena. Njih ne možemo žrtvovati zbog konkurentne prednosti no, ovo, ovaj opasan, nemaran sporazum o povlačenju Velikoj Britanije otvara ruke da upravo to učine. Moramo se pobrinuti da prava radnika u Velikoj Britaniji budu zaštićena kako sada, tako i u budućnosti. Hvala. Zastupnice Žeme, ili tko želi uzeti riječ u ime kluba? Ja ne se ne slažem u potpunosti sa svime što je rečeno u ovoj rezoluciji, dok su druge stvari opravdane. I mislim da bismo trebali poštivati britansku odluku. I e, nisam siguran da li brige koje su izrazili neki kolege su baš utemeljene što se tiče socijalnih pitanja. No mislim svejedno da ne bismo trebali ovdje kočiti stvari i otežavati odluku Britancima, već moramo poštovati što je odlučeno. Što se tiče vlade stanovnika i novih trgovinskih odnosa, mislim da bismo trebali normalizirati odnose sa Velikom Britanijom i ostatkom svijeta. Hvala. Moj klub ECR podržat će pismo i sve što je u njemu sadržano. Stalno govorimo o zaštiti prava građana u Europskoj uniji. Ovdje govorimo dakle i o poslodavcima i zaposlenicima. Naš je stav takav da su Britanci odlučili napustiti Europsku uniju, što poštujemo, a otvara se pitanje kakav ćemo odnos imati u budućnosti, što je za nas potpuno jasno, moramo imati odnos gdje neće postojati mogućnost da dođe do dumpinga što se tiče socijalnih standarda, plaća. I to je jasno mišljenje izraženo u ovom pismu, zbog čega ga mi i podržavamo. Hvala. Gospodin Patton, izvolite. Hvala predsjedateljice. E, ono što sam ja zbog dnevnog reda zapravo krenuo komentirati je da jasno stoji u pismu da je odbor razmotrio to pismo, a ja sam smatrao da se to nije dogodilo. Osobno ne mislim da sedam minuta razgovora o tome, koliko god da cijenim vašu fleksibilnost, je razmatranje pisma od strane odbora i ne prihvaćam da e, činjenicu da sam ja imao pravo doprinijeti tom pistu, jer postupak koji ste ispomenuli me je vrlo izrečito sprečava u tome, dakle to je moje e, stav, mislim da je tu došlo do određenog demokratskog deficita. Pismo, mislim da je odbor ima pravo predložiti ga, uputiti ga, ali ima neki dijelova s kojima se snažno ne snažem, a to je osobito svojim kolegama iz Velike Britanije. Čini mi se da odbor ide predaleko što se tiče mišljenja koje je zatraženo od njega vezano s porazom o povlačenju i kao što je već netko rekao, to se pretvorilo u jednu političku deklaraciju. Ovaj odbor pokušava provesti pravila regulativu na članicu koja je napustila već, a nema za tako nešto pravo. Mislim da Velika Britanija ima snažne standarde što se tiče jednakosti i minimalnih plaća gdje predvodi. Europska unija bi trebala imati povjerenje da se može na temelju toga odnositi prema svoje članici ili kolegici. Dakle, koliko god da podržavam sporazum o povlačenju, ovo mišljenje neću podržati. Hvala vam puno, hvala gospodinu Patenu. Ja nisam, dakle, niti ovo vremensko ograničenje od 7 minuta sama izmislila, ali svi su rekli ono što misla, samo zato što se vi ne slažete s pismom, ne čini cijeli proces nedemokratskim ili netransparentnim, zapravo je bio vrlo transparentan, vrlo demokratski i na temelju 56. članka poslovnika je sve provedeno, nije bilo nijakvih drugih obveza osim dakle, s vaše strane a kao što vidite, čak sam e, dopustila i raspravu prije glasanja. Više toga, gospodine Paten, ne mogu učiniti. Hvala svima što su bili toliko konstruktivni. So now we start the uh, voting session. We vote uh, on, electronic votes. Započet ćemo s glasanjem. Glasamo elektroničkim putem. Dakle, prvo je pitanje mm, fonda za prilagodbu globalizaciji. Glasamo elektroničkim putem, poimenično, glasanje je otvoreno. Ako ste svi glasali, glasanje je zatvoreno. Usvojeno je. Hvala. Sada dolazimo do pisma na temu Brexita, elektroničko glasanje, ponovno glasanje, poimenično glasanje otvoreno. Jeste li svi glasali? Glasanje je zatvoreno. Usvojeno. Hvala. 10. točka dnevnog reda razrišnica. Prva je za Eurofond. Okay, amendment one in normal votes. Amendment prvi e, je za? Protiv? Suzdržani? Odbijeno. Kompromis A. Tko je za? Protiv? Suzdržani? Usvojeno. Prelazimo na kompromis B. Tko je za? Protiv? suzdržani, usvojeno. Kompromis D za, protiv, suzdržani, usvojeno. Amandman 9. Tko je za? Protiv. Suzdržani. Usvojeno. Amandman 10. Tko je za? Protiv suzdržani, usvojeno. Kompromis C za, protiv, suzdržani, usvojeno. To je drugi dio amandmana 14. sada. Tko je za? Protiv. Suzdržani. Usvojeno. Kompromis E za protiv suzdržani usvojeno. Amandman 18. za protiv suzdržani odbijeno. 19. za protiv suzdržani usvojeno. Amandman 20. za protiv suzdržani, usvojeno. Amandman 21 i 22 za, protiv, suzdržani, odbijeno. Konačno glasanje poimenično, glasanje je otvoreno. Jesu li svi glasali? Glasanje je zatvoreno. Usvojeno. 11. točka, razrješnica EU OSHE, Europska agencija za sigurnost i zdravlje na radu, amandman 1. Tko je za? Protiv. Suzdržani. Odbijeno. Kompromis A. Tko je za? Protiv. Suzdržani. Usvojeno. Kompromis 9. Ispričava se govornica. Kompromis B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 Amandman 11. za, protiv, suzdržani, usvojeno. 12. za, protiv, suzdržani, usvojeno. 13. za, protiv, suzdržani, odbijeno. Kompromis D za, protiv, suzdržani, usvojeno. Amandman 16 za, protiv, suzdržani, usvojeno. 17 za, protiv, suzdržani, usvojeno. 18 za, protiv, suzdržani. Provjerit ćemo elektronički. 18. Glasanje je otvoreno. Jesu li svi glasali? Glasanje je zatvoreno. Usvojeno. 19 za, protiv, suzdržani, usvojeno, 20 i 21 za, protiv, suzdržani, odbijeno. Konačno glasanje poimenično, glasanje otvoreno. Jesu li svi glasali glasanje zatvoreno? Usvojeno. 12. točka dnevnog reda ETF. Prvi amandman za, protiv, suzdržani, odbijeno. Kompromis A, tko je za, protiv, suzdržani, usvojeno. Kompromis B, za, protiv, suzdržani, usvojeno. Amandman sedmi za, protiv, suzdržani, usvojeno. Amandman 8 za, protiv, suzdržani, usvojeno. Amandman 9 za, protiv, suzdržani, usvojeno. 10 za, protiv, suzdržani, usvojeno. 11 za, protiv, suzdržani, usvojeno. 13 za, protiv, suzdržani, usvojeno. 14 za, protiv, suzdržani, odbijeno. 15 za, protiv, suzdržani, usvojeno. 16 plus 17 za, protiv, suzdržani, odbijeno. Poimenično glasanje, glasanje otvoreno. Glasanje je zatvoreno. Usvojeno. 13. točka. Amandmani, amandman 1 <clears throat> za, protiv, suzdržani, odbijeno. Amandman 2 za, protiv, suzdržani, odbijeno. Kompromis a za, protiv, suzdržani, usvojeno. Amandman 4 za, protiv, suzdržani, usvojeno. 5 za, protiv, suzdržani, odbijeno. 6 za, protiv, suzdržani, odbijeno. 7 za, protiv, suzdržani, odbijeno. 8 za, protiv, suzdržani, usvojeno. 9 za, protiv, suzdržani, usvojeno. 11 za, protiv, suzdržani, usvojeno. 12 za, protiv, suzdržani, usvojeno. 13 za, protiv, suzdržani, usvojeno. 14 za, protiv, suzdržani, usvojeno. Poimenično glasanje, konačno glasanje, glasanje otvoreno. Glasanje zatvoreno, usvojeno. 14. točka dnevnog reda Amandman 1 za, protiv, suzdržani, usvojeno. 2 za, protiv, suzdržani, usvojeno. 3 za, protiv, suzdržani, usvojeno. Kompromis 1 za, protiv, suzdržani, usvojeno. Kompromis 2 za, protiv, suzdržani, usvojeno. Kompromis 3 za protiv, suzdržani, usvojeno. Amandman 14. za protiv, suzdržani, usvojeno. Kompromis 4 za protiv, suzdržani, usvojeno. Amandman 19 za protiv, suzdržani, usvojeno. Kompromis 5 za, protiv, suzdržani, usvojeno. Amandman 25, prvi dio za, protiv, suzdržani, provjerit ćemo elektronički. 25. amandman, prvi dio, glasanje je otvoreno. Glasanje je zatvoreno. Odbijeno. Drugi dio za, protiv, suzdržani, odbijeno. 27 za, protiv, suzdržani, usvojeno. 28 za, protiv, suzdržani, usvojeno. 29 za, protiv, suzdržani, odbijeno. 30 za, protiv, suzdržani, usvojeno. 31 za, protiv, suzdržani, usvojeno. Kompromis 6 za, protiv, suzdržani, usvojeno. 35 za, protiv, suzdržani, odbijeno. 36 za, protiv, suzdržani, odbijeno. 37 za, protiv, suzdržani, usvojeno. 38 za, protiv, suzdržani, usvojeno. 39 za, protiv, suzdržani, odbijeno. 40 za, protiv, suzdržani, Usvojeno. 41 za, protiv, suzdržani, odbijeno, poimenično glasanje, glasanje zatvoreno, usvojeno. 15. točka dnevnog reda, izvolite. Nije dobro radila u redu. Možemo li ponoviti glasanje? Što kažete? Dobro, glasanje je otvoreno. Glasanje je zatvoreno. Jeste li svi glasali? Glasanje je zatvoreno. Usvojeno. 15. točka dnevnog reda. Amandman 1 za protiv suzdržani. Odbijeno. Kompromis A za protiv suzdržani. Usvojeno. Kompromis B za protiv suzdržani usvojeno. Kompromis C za protiv suzdržani usvojeno. Amandman 10 za protiv suzdržani usvojeno. Amandman 12 za protiv suzdržani usvojeno. Kompromis D za protiv suzdržani usvojeno. Amandman 17. za, protiv, suzdržani, usvojeno. 18. za, protiv, suzdržani, usvojeno. 19. za, protiv, suzdržani, odbijeno. 20 za, protiv, suzdržani, usvojeno. 21 i 22 za, protiv, suzdržani, odbijeno. Poimenično glasanje, glasanje je otvoreno. Jeste li svi glasani? Glasanje je zatvoreno. Usvojeno, sjajno. Oprostite, no sada se moramo vratiti na točku broj 2, budući da nisam stigla e, reći vam svoje objave. Kao što ste vjerojatno i primijetili, prijevod danas ide na svih 20 jezika. Zatim imamo obavijest o ekonomskom dijalogu, o strategiji za godišnji održivi rast, zajednički ekonomski dijalog sa izvršnim potpredsjednikom um, Dombrovskisom te povjerenicima Gentilonijem i Schmidt će se održati u ponedjeljak 27. siječnja. Početi će u 16 uh, sati i završiti u 17.30. Nakon toga će uslijediti o, sjednica odbora Ekon o fiskalnom paketu europskog semestra e, i to će trajati od 17.30 e, do 18.30. Mislim da e, o tome ste svi dobili obavijest putem e-maila. Zatim, izmjena sastanka odbora EMPOL u veljači s obzirom na organizaciju Europskog parlamentarnog tjedna koji će se održati 18. i 19. veljače, odbor EMPOL eh, je zamoljen da eh, otkaže dva poludnevna sastanka 19. a 20. veljače sastanak ostaje. Eh, dobit ćemo dodatni slot u slučaju da je potreban i to 17. veljače poslije podne. Dakle, sastanak bismo trebali imati u ponedjeljak popodne 17. veljače, utorak 18. veljače između 17.15 i 17 e, sati, pardon 19 sati i e, u četvrtak 20. veljače ujutro i poslijepodne. E, točka broj 3, usvajanje zapisnika. Ako nema nikakvih e, prijedloga, smatramo da je zapisnik usvojen. Točka 5. Dakle, izvještavanje e, odboru o pregovorima prema članku 74. Najprije ćemo čuti o Europskom socijalnom fondu plus i izvjestitelj gospodin Kasa. Hvala vam predsjedateljice, ja ću biti vrlo kratak. Kao što znate, taj je, to je e, zaključeno u prvom čitanju u parlamentu. Mandat parlamenta za pregovore je potvrđen glasanjem u ovom odboru 2. listopada. Prije Božića smo održali početni dijalog i za vrijeme prvog sastanka su zakonodavci su istaknuli svoje prioritete. Isto tako smo tehničkim timovima povjerili mandat da počnu raditi na mogućim rješenjima koja, bi, koja će se onda moći potvrditi na političkoj razini. Već sam danas rekao da se snažno protivimo uključivanje određenih elemenata ESF plusa u e, MFF Nastavit ćemo surađivati sa izvjestiteljima za višegodišnji financijski okvir iz odbora za proračun, e, pazeći da se poštuju odredbe iz ugovora. Prvi sastanak smo imali prošli ponedjeljak i moram vam reći da naš pregovarački tim radi odličan posao i da, je, e, da stvarno rješava sve tehničke probleme na koje smo do sada naišli. Hvala vam gospodine Kasa na ovoj informaciji. A sada ćemo od gospođe Maksove čuti o upućivanju vozača. Dragi, kolegice, dragi Dopustite mi e, da vam nešto kažem o upućivanju vozača. 11. prosinca 2019. održao se četvrti trijalog u odnosu na tri dijela ovog paketa. Bili su to dugi pregovori i uspjeli smo se dogovoriti oko nekoliko stvari. Kao prvo, usklađivanje pravila e, za međunarodni e, cestovni promet. Tu smo uspjeli izbaciti e, vozače iz kategorije upućenih vozača. Nadalje, e, razmislili smo o pitanjima e, što se tiče razmjenama među klubovima u odnosu na pravila što se tiče vozača iz trećih zemalja. A sada ćemo imati drugo čitanje i po onome što sam čula od tajništva i od svojih suradnika odbor MPL više neće e, biti uključen e, u e, pregovore. 21. siječnja došlo je do glasanja u odboru TRAN 27 za, 22 protiv, 21. travnja imamo novo glasanje koje je predviđen tijekom e, plenarne sjednice e, ili u svibnju ili u lipnju izglasat će se taj paket stajalište vijeća u odnosu na najvažnija pitanja je e, vrlo bliska stajalištu parlamenta. Hvala lijepo. File. Gospodine Vjonsen, želite li reći nešto o ovom dokumentu? Da, evo vrlo kratko. Pozdravljamo e, rezultat, ali radije bismo vidjeli da nema nikakvih e, izuzeća, budući da smo stvarno jako puno na tome radili. Pregovori su bili vrlo naporni i intenzivni, stvarno su se svi e, trudili da se u tome uspije. Zbog toga mi je žao da je novi izvršni potpredsjednik Europske komisije, gospodin Dombrovskis, sada pokušava narušiti sporazum kojeg su uspjeli dogovoriti su zakonodavci. E, komisija tvrdi da je obvezno vraćanje vozila utječe na dekarbonizaciju. A prema mojem mišljenju to je glupost ako tvrtke u osam tjedana e, voze i rade kabotažu u drugim zemljama članicama, mogu osnovati tvrtke u tim zemljama bez ikakvih problema. Tako da to stvarno ne vidim kao argument koji nema nikakve veze sa zelenom tranzicijom. A ono što je zabrinjavajuće jest da komisija kaže da i borba protiv prijevara lažnih kompanija ne mogu ići ruku pod ruku sa zelenom tranzicijom. Prema našem mišljenju, mi se u potpunosti ne slažemo sa tim prijedlogom komisije. Sada ćemo čuti gospodina Ratka. o minimalnim zahtjevima za e, najdulje vrijeme vožnje te minimalnim pauzama. Evo govorit ću na brzo, ali na njemačkom. Da, imali smo stvarno dugačke pregovore, tako da e, na kraju smo došli do kompromisa. No, što znači dobar kompromis? To znači da svatko mora od nečega odustati, pa onda naravno nisu svi e, zadovoljni. Mogli bismo opet o tome na dugo i na široko razgovarati, ali činjenica je da sada napokon imamo nekakav rezultat koji je ipak prihvatljiv. Kad govorimo o okviru od dva tjedna, e, dakle o maksimalnim dnevnim i tjednim vremenima vožnje, imamo pravilo prema kojem svaka dva tjedna vozač mora odmoriti. A vijeće inzistira na to da se to prihvati. Moglo bi se čak i kombinirati dva kraća e, odmora, no tu bismo onda trebali imati specifična pravila i ona bi se primjenjivala samo izvan matične zemlje. Trebali bismo do 2021. to postupno uvoditi. I jedna stvar koja je bila vrlo interesantna i važna jeste da želimo da se uvedu ista pravila za laka gospodarska vozila. A za to imamo vremena do 2026. Stoga vozači tih vozila su jednako bitni zato što vidimo sve veći trend da se dakle sve više koriste laka gospodarska vozila kako bi se izbjeglo e, poštivanje ovih pravila. To sve naravno ide na štetu vozača, a mi moramo nekako e, stati na kraj tom trendu. Što se tiče spavanja u kabini, tim e, i dalje imamo malo problema s određenim detaljima, no ipak je e, kompromis postignut. Dobro, hvala. I sada dolazimo do 16. točke. Čuti ćemo prezentaciju o modelima kolektivnog pregovaranja u Europskoj uniji. I žao mi je što tako žurimo e, danas nemamo puno vremena, ali izvolite, sada imate riječ. Hvala vam. Hvala vam, gospođo predsjedavajuća, hvala vam što ste me pozvali na ovaj sastanak. Kao što ste i sami rekli, vremena nema, a mi imamo dugačku prezentaciju. No dobro, preskočit ćemo, ili ćemo zapravo kroz neke ćemo slajdove vrlo brzo proći. Evo, ovo, ovo, o ovome ću govoriti danas. Reći ću nešto o tome kako se e, mogu sporediti sustavi kolektivnog pregovaranja u Europi. Isto tako govorit ćemo o istraživanjima koje smo mi sami provodili, e, prikazat ću vam podatke, trendove, a govorit ću vam i o istraživanjima OECD-a, Međunarodne organizacije rada, Europske komisije i Eurostata. Dakle, prvi dio je prikazan na ovom kompliciranom dijagramu. Evo, ovaj vam dijagram pokazuje komplicirani model industrijskih odnosa. Dakle, imamo opće okruženje, političke procese, aktere, i u svemu tome mm, kolektivno pregovaranje je ključno. Naravno sve to onda ima utjecaj na plaću, na radno vrijeme, a to se onda pak sve povezuje sa okolišem. Što se može reći o kolektivnom pregovaranju? E, ono je bitno za sve dijelove sustava, za okoliš, je relevantno za balans između uloge zakonodavstva i uloge kolektivnog pregovaranja. Kad govorimo o aktorima, govorimo o sindikatima te o organizacijama mm, poslodavaca. Dakle, tu govorimo o njihovoj autonomiji, o njihovom kapacitetu za pregovaranje i postizanje dogovora, o članstvu i snazi. Kad govorimo o procesima, kolektivno pregovaranje je jedan od najvažnijih procesa i sada ćemo E, analizirati koje su najvažnije razine pregovaranja, kako, u kakvom su one odnosu i kakvu ulogu ima država. E, I kako je to povezano sa onim nepovezanim dijelovima ekonomije. A što se tiče ishoda, imamo dva glavna oblika reguliranja tih odnosa, to je dakle zakonodavstvo o radu te kolektivni pregovori. I dakle u svijetu svega ovoga što sam vam sada ispričao možemo analizirati ove podatke. E, evo sada ću na brzinu proći kroz sljedeće slajdove. Dakle, kad govorimo o akterima, članstva u sindikatima, broj e, radne snage koji je organiziran u sindikatima, to je ono što je najbitnije za sindikate i vidite da su razlike goleme od zemlje do zemlje. Vjerojatno će vam trebati naočale. Vidite da u nordijskim zemljama je članstvo veće, čak i u Belgiji. E, to također ovisi o tome kako su organizirani e, programi za osiguranje. Zatim, s druge strane, imamo zemlje na istoku Europe koje nemaju baš veliko članstvo, ali tu su i Španjolska i Francuska, tako da podjela nije baš sasvim jasna. Zatim, sljedeći slajd vam pokazuje promjenu članstva e, u, u proteklih 15 godina. Opet, zemlje središnje i istočne Europe su doživjele značajan pad. Isto se dogodilo i u nordijskim zemljama, no one još uvijek imaju e, značajno članstvo. Što se tiče poslodavaca, ovo su podaci iz različitih godina, tako da se ne mogu baš e, uspoređivati no i tu pronalazimo znatne razlike. Što ovdje gledamo? Dakle, to je omjer radne snage koje rade za organizirane tvrtke. Dakle, tvrtke koje e, su dio organizacije e, poslodavaca. Zatim, ovdje imamo Francusku i Španjolsku koje imaju zapravo e, niže članstvo u sindikatima, ali zapravo ovdje imaju ovdje se vidi da je više poslodavaca članova tih organizacija poslodavaca. Zatim ovdje su zemlje sa e, vidimo da zemlje koje imaju veliko članstvo da su ostale zapravo dosta stabilne, a drugdje vidimo pomalo svašta i to se stalno mijenja. Organizacija poslodavaca je u nekim aspektima čak bitnija nego e, samo članstvo u sindikatu i to je možda čak i bitno zato što ima veći utjecaj kad govorimo o kolektivnom pregovaranju. Evo i na ovom slajdu ima jako puno informacija, mm, to ću na brzinu samo vam izložiti. Ove mali trokuti E, pokazuju koliko je centralizirani sustav kolektivnog pregovaranja u pojedinoj zemlji. Dakle, ovaj najviši je onaj gdje je zapravo to najpovezanije. Vidimo neke opće odnose između razine pregovaranja i e, pokrivenosti to može e, označiti, e, dakle, to može ovisiti zapravo o članstvu, ali i o ulozi države koja podržava kolektivno pregovaranje i pruža dakle dodatne mehanizme. Recimo Francuska je na desnoj strani ovog diagrama i oni zapravo imaju vrlo dobar, vrlo dobre brojke što se tiče kolektivnog pregovaranja, iako je članstvo u sindikatima dosta nisko. Glavna poruka je da e, iako je kolektivno pregovaranje pod pritiskom i pada u nekim zemljama, ipak je u velikom broju zemalja još uvijek vrlo stabilno. Dakle, Austrija, Belgija, nordijske zemlje, Francuska, Portugal i tako dalje. Tako da da, sustav se suočava s određenim e, pritiscima, no to još nije zabrinjavajuće. Što se tiče sljedeća dva dijagrama, reći ću samo sljedeće. Evo, ovo vam je schematski prikaz kolektivnog pregovaranja. Dakle, koje može biti e, bipartitno ili tripartitno. Ovo je e, slajd za starih 15 zemalja članica a vidi se da je središnja razina najbitnija za tu skupinu zemalja. Kad vidimo, kad pređemo na sljedeći diagram, dakle to je e, koji se odnosi na novih 13 zemalja, mm, ne, vidi se da je najvažnija razina razina tvrtke. I sada prije nego što riječ dam Kristijanu, govor, reći još nekoliko riječi o klasterima i vrstama. Ovo je pripremio akademik Jela Vesa i e, ovu sam sliku preuzeo iz publikacije Europske komisije još iz 2008. I vidite da zemlje, vidite kako su zemlje grupirane. A ovdje bih istaknuo e, neke od glavnih e, točaka. Dakle, u sjevernim zemljama imamo e, organizirane korporacije. E, sustav se temelji na snažnim organizacijama poslodavaca i snažnim sindikatima koji su relativno centralizirani. Zatim na e, sjeverozapadu Europe imamo model socijalnog partnerstva, no proces pregovaranja je također centraliziran. Sindikati su slabiji ali su predstavnici e, zapravo ali institucionalizirana uloga predstavnika poslodavaca. E, zatim na jugu se više ovisi o državi. Zatim sjeverozapadni model uključuje kolektivno pregovaranje koje se temelji na dobrovoljnim principima. E, socijalni partneri su relativno slabi, a u središnjoj i istočnoj Europi, pazite ovo je napravljeno, taj studij je napravljen na 2008. Dakle, tu imamo decentralizirano politič, e, kolektivno pregovaranje i e, centralizirano, dakle kombinaciju ta dva sustava. Dakle, na sjeveru imamo korporativni model, na jugu Mm, je to dakle sektor ili tvrtka i mm, socijalno partnerstvo, a e, u, u središnjoj Europi, u istočnoj Europi je dakle glavna tvrtka. Model socijalnog partnerstva djeluje e, u sjeni intervencije države, a na jugu država više intervenira zatim ekonomije tranzicije iz središnje istočne Europe, e tu država ima središnju ulogu. Ravnoteža moći, dakle, to je balansirano u modelu socijalnog partnerstva, balansirano na jugu i sjeverozapadu, a e, sve je to pod vodstvom države u središnjim i istočnim zemljama Europe. Zatim stil progovaranja, Dakle, u modelima korporativnog i socijalnog partnerstva je dakle integrativno, a na jugu i na zapadu je više distribuirano. A to znači e, da se govori o tome kako se stvara dodatna vrijednost. A to je e, povezano sa snažnom sa snažnim predstavljanjem poslodavaca E, u ova dva modela. A sada ću predati riječ kolegi. Hvala lijepo. Evo, e, moj kolega je spomenuo glavne trendove koji postoje, koji postoje već dugo vremena. E, njih je možda kriza ubrzala. Vidjeli smo proteklih 15-20 godina kao prvo decentralizaciju kolektivnog pregovaranja, E, sa nacionalnog na sektorsku razinu, pa onda čak možda i na razinu e, poduzeća. E, to je prvi trend, a drugi, a to je slabljenje sindikata. Njihov, utjecaj je smanjen, a kriza je doprinjela tome. I vjerojatno će ostati takvi oslabljeni. Nismo vidjeli istu stvar sa e, e, e, poslodavcima. Tu je stvar ostala dosta stabilna i nemamo o tome sada neko posebno mišljenje. Međutim, budući da zajednički pregovori E, e, oslabe, onda e, je vlade, vlade su ih zamijenile i one sada imaju snažniju ulogu. Mi smo mislili da je vrijeme da Eurofond preuzme važniju ulogu i htjeli smo dati više dokaza koji se temelje na novim podacima. Na tome e, smo dugo radili. Ovo vam izgleda jednostavno na ekranu. Međutim, e, konceptualni okvir e, kao tripartitna institucija gdje imamo različite interese vlada, zaposlenici i poslodavci, to nije jednostavno. Dakle, ovdje nas je inspirirao John Duplo V. But. To je knjiga eh, iz 2004. godine, a to je eh, zaposlenje u novoj fazi. I tu se kaže da uvijek moramo imati tri stvari u naumu, a to je glas, jednakost i eh, učinkovitost. Dakle, kao prvo imamo glas, a to je naravno glas, glas Eh, demokracije eh, eh, imamo gospođu Web koja je napisala upravo u 18. stoljeću knjigu o industrijskoj demokraciji i sindikatima. Zatim imamo socijalnu pravdu, kvalitetu rada i to je naravno u srcu našeg posla i naravno da, učinkovitost industrije i to vrijedi za svih. I onda se postavilo pitanje kako ovo izmjeriti i u početku smo bili dosta skeptični, ali evo uz eh, vrlo eh, uz pomoć eh, važnih akademika, briljantnih akademika uspjeli smo doći do ovog indeksa i tu imamo 13 pokazatelja u odnosu na industrijsku demokraciju i to može biti pokrivanje e, za kolektivnog pregovaranja, pa zatim e, rad e, sindikata, radnički savjet i tako dalje, a onda naravno razina poduzeća. Informacije koje se daju sindikatima je li mogu utjecati na odluke koje donosi poduzeće i tu dolazimo do industrijske demokracije. Dakle, time smo uspjeli e, ovo podijeliti u šest novih klastera. Neki su ostali isti, ali neki su novi zanimljivi. Dakle, sada imamo tih šest klastera. E, e, prvo, socijalno partnerstvo, zatim korporativni klaster, zatim upravljanje od strane vlade, zatim E, upravljanje, ali koje e, se e, temelji na poduzeću, statutima ili tako dalje. I onda šesti, to je klaster koji je vezan za tržište. Oko toga smo uspjeli identificirati uspješnost ovih klastera. I ono što je zanimljivo to je da je Njemačka sa socijalnog partnerstva prešla na korporativni klaster. E, isto tako smo uspjeli e, e, raščlaniti nove države članice, to do sada nije učinjeno i stavili ih u i stavili smo ih skoro sve u jedan klaster. I vidite ovdje da su oni sada zapravo na različitim pozicijama, recimo upravljanje od strane poduzeća. Tu, imate, tu imamo Hrvatsku, Mađarsku i Slovačku ali recimo što se tiče e, tržišta, tu imamo e, upravljanje e, koje se temelji na tržištu, tu imamo Estoniju, Polsku i jednu kraljevinu. Socijalno partnerstvo. Ovo je klasičan klaster. Tu imamo vrlo visoku razinu kolektivnog pregovaranja. Socijalni partneri su tu. Oni tu imaju najbolje uspješnost u industrijskoj demokraciji. Sindikati E, nisu e, najsnažniji, ali su snažniji nego u drugim e, klasterima, a i poslodavci su ovdje dosta snažni. Imamo recimo u Austriji obvezatno članstvo u ovom klasteru. Dakle, ovdje u plavom imamo e, e, diagram za ono što je e, srednja vrijednost u Europskoj uniji, a onda poslije u srednju vrijednost odnosno na svaku dimenziju. I sada organizirani korporatizam. Tu imamo kolektivnu autonomiju i socijalno partnerstvo i dobru suradnju među njima. Ovaj klaster je jednako snažan kao i prethodni, ali ovdje su socijalni partneri malo, e, imaju malo više nezavisnosti. E, imamo e, neke snažne elemente na razini poduzeća i ovdje vidite e, plavo e, uspješnost, e, korporativni klaster Danska, Njemačka, Švedska, Finska su iznad ove evropske, oprostite. Upravo smo dobili poruku od prevoditelja. Možete li malo sporije govoriti? Hvala. Evo, pokušat ću. Treće, a to je e, upravljanje koje e, e, je u okviru države. Dakle, tu imamo ulogu države. Dakle, nemamo puno sindikata, nije velika gustoća, ali dosta snažna uspješnost slaba uspješnost socijalnog dijaloga unatoč činjenice da imamo dosta snažna prava E, e, e, radnika i ovdje imamo Francusku, Grčku, Italiju i oni su naravno iznad evropske srednje vrijednosti i sada ovdje ovi koji su orijentirani prema tržištu, Estonija, Poljska, Ujedna Kraljevina, oni su orijentirani prema tržištu, puno nižu ulogu socijalnih partnera i poslodavaca i sindikata E, oni imaju najnižu razinu industrijske demokracije od ovih šest e, klastera i evo kako, e, kakav je njihov performans. Dakle, ovdje govorimo o vezama, a ne uzročno-posljednicnoj vezi. Dakle, ovdje imamo ipak nižu e, razinu industrijske demokracije i oko toga smo htjeli biti e, doista e, pošteni. Dakle, mi smo promatrali podatke, tu smo zaključili da postoje određeni fenomeni, određeni trendovi, ali ne možemo govoriti o uzročno posljedičnoj vezi. To je što je. Situacija je takva kakva jeste Evo imamo po prvi put ovaj indeks i prvi put smo evo uspjeli e, kreirali, kreirati ove klastere. Još dvije stvari što se tiče uzročno-posljedične veze kada usporedimo naše podatke industrijske demokracije sa drugim pokazateljima vidimo dvije stvari. E, kao prvo imamo zemlje e, sa najvišom razinom industrijske E, demokracije sa najvišim e, e, bodovima što se tiče konkurentnosti. Ipak postoji veza između te snage i razine snage zajedničkog kolektivnog pregovaranja. Čini se da države članice gdje imamo snažnije kolektivno pregovaranje imaju bolju bolji skor u industrijskoj demokraciji. Evo imamo sada dovoljno vremena, nadam se, za diskusiju. Hvala, da, zanimljivo. Puno podataka. Imamo li pitanja? Gospodin Bislar. Pislaru, hvala. Da, ovo je stvarno zanimljivo u odnosu na ova pitanja o kojima ćemo kasnije ove godine govoriti, minimalna plaća i tako dalje mi, svidio mi se ovaj indeks industrijske demokracije. E, prva e, jedna činjenica. Imali smo još dva modula, ali niste pokazali e, grafike za njih. Dakle, upravljanje koje se temelji na poduzećima ili na državi, vladi. Zašto nismo vidjeli prikaz tih? Zbog toga što možda nisu uspješni u svakom slučaju e, ovo je nešto e, što e, sigurno zanima i političare. Imamo li neke preporuke političke? za politike kako iskoristiti i upotrijebiti ove informacije. Što vi o tome mislite? Žao mi je što niste imali malo više vremena da nam nešto o tome konkretno kažete. Smatrate li da je industrijska demokracija nešto za što se trebamo boriti? Vi ste spomenuli činjenicu da imamo zemlje koje nisu u najboljem modelu, ali imaju dobre rezultate. Što e, vi preporučujete? Kako vi na to gledate? E, prvo ćemo čuti sva pitanja, onda ćemo čuti odgovore. Gospodin Anđel. Hvala i hvala na prezentaciji. Nama je jako važno znati što agencije rade i hvala što ste s nama ovdje. Spomenuli ste šest klastera, isto tako ste spomenuli da Njemačka eh, je prešla iz jednog klastera uz drugi, iz socijalnog partnerstva eh, u eh, drugi klaster. Znamo da tamo postoji politička stabilnost, znamo li zbog čega je došlo do takvih promjena. Ima li i drugih zemalja u kojima je došlo do takvih promjena ili u kojima će doći do takvih promjena? E, možemo naravno to objasniti e, promjenom političke e, situacije, ali ponekad to nije slučaj. Možda postoje drugi faktori za to. Hvala lijepo. Možete nam nešto reći o tome, gospođa Peter Hansen? Hvala lijepo, ovo je stvarno zanimljiva prezentacija. Ja imam pitanje, možete li nam objasniti zašto je Njemačka prešla iz jednog klastera u drugi? I još jedno pitanje, ne znam jeste li o tome razmišljali tijekom vaše studije. A možete li nešto reći o razini plaća? Dakle, u apsolutnim vrijednostima. Bez obzira na to u kojem klasteru se nalazi e, država članica. Gospođa Perira. E, hvala. Hvala vam na e, ovom izlaganju iz Eurofonda. Ja dolazim iz Portugala, tamo su kolektivni pregovori jako važni zato što oni e, ohrabruju i poboljšavaju e, participativnu demokraciju. To je jedan način uređivanja rada i tu se osnažuju prava radnika za koje su se naši preci borili. E, dakle, prekaritet rada se time iskorjenjuje i smanjuje. E, I vidi se, e, znamo da postoji veza između više prekariteta na radu, a manje mogućnosti zajedničkih kolektivnih pregovora. Znamo da su upravo žene izložene takvim, takvom prekarnom radu i ponekad kolektivnih kolektivni ugovori e, ne e, jamče da neće biti prekarijata. Hvala. Komisija je rekla u nekoliko navrata da e, će poduzeti mjere kako bi poduzela i primijenila kolektivne ugovore na radnike koji rade na platformama. Na koji način? imamo samo 16 država članica Europske unije koji su potpisali e, konvenciju OIT 191. Koje su po vama najrealističnije mjere e, koje treba primijeniti kako bi e, preuzete obveze bile stvarno ispoštovane? Hvala gospođa Bomeni. Hvala, ovo je stvarno bilo zanimljivo ovo što ste rekli i mene je jako zanimalo. Imam dva pitanja. Prvo pitanje u, ne slažem se u potpunosti e, s objašnjenjima e, koje ste dali u vašoj studiji u odnosu na južne demokracije, demokracije na jugu Europe koje su povećale e, ulogu države u Italiji. To zapravo nije točno. Država nema povećanu ulogu, proširenu ulogu već imamo tu jednu mješavinu e, države i e, kolektivno pregovarana. I mislim da se o tome može još razgovarati. Drugo pitanje, pitam se jeste li ikada sa e, znanstvenog stališta, ne političkog naravno, ispitivali vezu između snažnog sustava kolektivnog pregovaranja i mogućnosti da se uveze, uvede mjera minimalne e, plaće jer E, tamo gdje e, imamo snažnu, e, snažnu industriju koja je visoko institucionalizirana, onda je to teško postići. Imamo više prepreka za uvođenje zakonodavnih mjera u odnosu na recimo minimalne plaće i obrnuto isto vrijedi naravno. Dakle, pitam se jeste li ste se ikada bavili ovim pitanjem? Hvala. Hvala, gospođa Brine. A na kraju gospođa Žanoka. E, hvala na ovoj prezentaciji. Evo govorit ću na francuskom jeziku. E, imam pitanje koje je slično pitanju koje je upravo postavljeno, a tiče se e, vašeg mišljenja u odnosu na sustav kolektivnog pregovaranja u odnosu na uspostavu europske minimalne plaće. Hvala, gospođa Žanoka. Hvala. Da, znam da u zemljama istočne Europe imamo e, problem e, kolektivnog pregovaranja, to je jedan ogroman problem, naročito u zemljama, baltičkim zemljama i prvi dijagram je pokazao e, kakva je situacija u baltskim zemljama. Situacija je slična kod nas. i stvarno mi je čudno da je onda Estonija zapravo u zadnjem klasteru i da nije na istom mjestu kao uh, Litva, Latvija. Dakle, da je ona uh, da je ona u istom klaseru kao na kraljevina, možete li nam objasniti koji su razlozi za to? Hvala, sada vam uh, ponovno dajem riječ. Da, hvala stvarno čitav niz zanimljivih pitanja. Zahvalan sam na tome. Evo, pokušat ću ih organizirati pa biti stvarno sažet kako bi dobio na vremenu. Dakle, imamo li preporuku u odnosu na politike E da, e, iz perspektive Eurofonda socijalni dijalog je upravo ono što je ključ za e, rješenje svih pitanja. To je u našem, to je dio našeg DNK. To je alat pomoću kojeg možete stvarno uključiti e, e, radnike u upravljanje ili preko kolektivnih pregovora ili na razini e, kompanije preko radničkog savjeta i tako dalje. Nadalje, i da budem pošten, iskren, veza postoji. Postoji uzročno-posljedična veza, između industrije industri, dobre industrijske e, demokracije i e, učinkovitosti. Ako ništa drugo, ona nije štetna. E, ta veza postoji. I treba stvarno naći jedan omjer, dobar omjer. Zašto se Njemačka toliko promijenila? zašto se promijenio taj okvir koji Njemačka koristi. Trebamo staviti ovo u kontekst, neke pokazatelje koje ne možete e, mjeriti. A neke pokazatelje nismo mogli koristiti jer smo trebali e, e, to procijeniti i što recimo sa, štrojk, sa štrajkom? E, to što ima puno štrajkova, je li to dobro ili loše? Pa ovisi e, iz kakve kulture dolazite, u ime čega se štrajka. E, tako da mi nismo upotrijebili ovaj pokazatelj štrajka, ali evo koristili smo se nekim drugim. Njemačka So, in terms of minimum wage, which was introduced Njemačka je u nekim stvarima vrlo slična e, skandinavskim zemljama. Dakle, došlo je do promjena isto u e, Njemačkoj. I dakle, koristeći se e, ovim pokazateljima, Njemačka je eto stavljena u taj klaster, ali oni su svi zapravo slični. A zašto e, nismo stavili ova druga dva klastera? Ba pa nisu oni tako loši, ali to nismo imali vremena. Jednostavno nismo imali dovoljno vremena da e, pogledamo sve dijagrame. Veza između e, kolektivnih pregovora i minimalne plaće, postavljanje minimalne plaće, to će biti sigurno važna rasprava u budućnosti. E, u sjevernim zemljama, zemljama sjeverne Europe gdje imamo snažne e, socijalne e, partnere i imamo isto tako kolektivne pregovore, ali nema minimalne plaće. Oni jednostavno kažu da im nije potrebna država da o tome odluči zbog toga što oni jesu kadri pregovarati u svoje ime tako da stvarno smatram da ova veza postoji. Slažem se sa gospođom iz Italije. Italija e, je ovdje e, malo različita e, i vi imate državu, ali imate i snažne socijalne partnere i tako da je ona malo čudan član ovog klastera i to i tu stvarno vidite da imate snažne socijalne partnere i u kolikoj mjeri oni zapravo odlučuju o e, tržištu rada, odnosno odnosima na radu zajedno sa e, vladom. Obuhvatio si neke koje sam ja mislio. E, bilo je pitanje jedno, možemo li još podataka podastriti. Naravno, to ćemo rado učiniti bilateralno ili kroz tajništvo, ako je tako bolje. Komentar talijanske zastupnice su mogli zapravo iznijeti ljudi iz drugih zemalja, ali ovdje pokušavamo stvari pojednostaviti. Naravno onda se gube određene nijanse i specifičnosti. No, mislim da je vaš komentar na mjestu. Imali smo pitanje stvarne razine plaća o tome ne možemo puno reći, no pitanje vezano uz sisteme pregovaranja i makroekonomske rezultate nešto o čemu se mnogo raspravlja. E, jedna škola kaže da decentralizirano kolektivno pregovaranje stvara bolje makroekonomske ishode, osobito što se zapošljavanja tiče. Mislim da bi naš stav tu bio da se više radi o tome da li ste u mogućnosti e, koordinirati sisteme pregovaranja jer to dovodi do boljih makroekonomskih uvjeta, bez obzira o kojoj se razini radi. Imali smo pitanje o radnicima na platformama u kolektivnom pregovaranju. Nemam o tome nikakav odgovor, doista čitam stalno o tome, tome da pokušavaju organizirati si e, prava za pregovaranje. Znam da je to nešto što je današnja, danas vrlo tematski. Komisija imala i obećala eh, summit kasnije tijekom ove godine na tu temu, a Eurofound i drugi su mnoge informacije podastrali o tome koje bih eh, preporučio da svakako razmotrite ako vas ta tema zanima. I posljednje vezano uz preporuke. Dakle, Eurofound ima obvezu promicati dijalog između eh, radnika i menadžmenta. Tako da imamo svojevrsnu obvezu da budemo za kolektivno pregovaranje. Možda imamo tu tri područja za koja je važno, na koja je važno obratiti pažnju. Jedno je razmotriti poboljšanje veza između pojedinih razina pregovaranja. Druga je stvar osnaživanja autonomije socijalnih partnera i veza za to oboje podržavanje izgradnje kapaciteta za socijalni dijalog, socijalne partnere, što smatram da je također jedna tema koja će se ponovno pojaviti na vašem dnevnom redu. Hvala. Još sam samo otkrio dvije točke kojih se nismo dotakli. Prvo je bila Estonija. Da, ona je smještena s drugim baltičkim zemljama u klaster novih država članica. Prema našoj analizi klastera, korištenje tih 30... Korištenje tih 13 indikatora pokazuje da Estonija ima više sličnosti sa Velikom Britanijom i Poljskom, na temelju tih barem indikatora, nego sa preostale dvije baltičke zemlje. A pitanje je bilo jedno kako promicati kolektivno pregovaranje u kontekstu konvencije 181 ILO-a. Ponovno teško je reći s obzirom da je Eurofond tripartitna institucija, mi možemo samo ponuditi pomoć. I na jednom seminaru o izgradnji kapaciteta spomenuto da je tanka granica između autonomije i intervencije. Postoji određena dihotomija između toga da s jedne strane da, želimo promicati kolektivno pregovaranje, no s druge imamo i autonomiju socijalnih partnera. Tako da možemo samo prikazati, kao što se nadam da smo danas uspjeli, da postoje određene prednosti, prednosti u kolektivnom pregovaranju, do naravno konačni korak je ono što moraju sami socijalni partneri učiniti na kojoj god razini da oni misle da je to najbolje u, na nacionalnoj razini. Hvala puno na ovom vrlo zanimljivoj prezentaciji. Ne mislim samo na sadržaj, već i na format. Doista nas je razbudilo. I hvala na svim podacima koje ste nam dali, jer oni su nam potrebni kako bismo donijeli dobre odluke. A i rasprave se temelje uvijek na takvim podacima. Vaša izlaganje o različitim modelima pregovaranja unutar Europske unije svakako može doprinijeti raspravi i u jednom velikom izazovu pred nama, a to je pitanje europske minimalne plaće. Biće teško i okvir koji trenutno imamo je vrlo krhak, ali vidjet ćemo kako će to ići. Hvala što ste bili s nama i rado ćemo vas ponovno gostiti.